Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete svoje mjesta. Želim vam dobar dan i otvaramo sastanak odbora za sigurnost i obranu. Dobili ste dnevni red današnjeg sastanka. Sada prelazimo na usvajanje dnevnog reda. Dopustite da vas podsjetim da ćemo tijekom današnjeg sastanka imati prevođenje sa jezika i na jezike koje koriste članovi našeg pododbora. Također vas podsjećam da se ovaj sastanak emitira posredstvom interneta. Ukoliko nemate nikakvih primjedbi, možemo pretpostaviti da je dnevni red usvojen. Također ste dobili zastupni, zapisnike sa sjednica održanih 24. rujna i 13. listopada. Ukoliko do kraja današnjeg zasjedanja ne bude nikakvih primjedbi, smatrat ćemo da su ti zapisnici usvojeni. Sada prelazimo na prvu točku. Imamo veleposlanika Waltera Stevensa, predsjednika političkog i sigurnosnog odjela. Svi vi, dame i gospodo, koji ste već neko vrijeme zastupnici u parlamentu i koji radite u ovom pododboru, on je za vas jako dobro poznat. koliko ranije, toliko i u sadašnjoj funkciji. On je bio učestao gost na sastancima našeg pododbora i bio je ljubazan doći obavijesti nas eh, o novom razvoju događaja u području zajedničke sigurnosne i obrambene politike i također se nadam da ćemo čuti što ima novo u političkom sigurnosnom odjelu te o postojećim izazovima o kojima se raspravlja na sastancima političkog i sigurnosnog odjela. Gospodin Stevenson, imate riječ. Najpša hvala, predsjednice, uvaženi zastupnici, članovi odbora dame i gospodo. Predsjednice, dopuste najprije da vam zahvalim što ste me pozvali da se obratim ovom uvaženom pododboru. Evo, već je prošlo godinu dana od kako sam bio od 27. studenog prošle godine. I moram vam reći da se puno toga promijenilo ne samo u našem susjedstvu, već i u samom odboru, jer vidim određen broj novih lica, ali isto tako i prepoznajem veliki broj zastupnika. Na samom početku želim istaći da s velikim zadovoljstvom radim, surađujem s vama i Europska sigurnosna i obrambena politika zahvaljujući tome postaje sve transparentnija, vidljivija i ima veći utjecaj. Također ste me pitali da govorimo o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici e, u sklopu e, trenutnog stanja stvari Naravno, to ću nastojati uraditi. No, dopustite najprije da kažem da se zajednička sigurnosna obrambena politika e, oslanja na tri stupa operativa e, i prioriteti i svi oni počivaju na onome što su naši lideri, šefovi države vlada e, stavili na program 2013. godine. Imamo trenutno pet vojnih operacija, 11 civilnih i najuspješnija jeste borba protiv e, piratstva e for Atalanta. Pokrenuli smo nedavno novu misiju u Maliju, civilnu misiju, a Što se tiče naših e, sposobnosti i opreme, morate znati da je najvažnije naravno e, dovesti ih e, na teren, ali isto tako imamo veliki problem sa proračunom naravno. Moramo objediniti sve te svoje sposobnosti i naravno vidjeti koje, što je to što nam e, nedostaje, kao što su, na primjer, RPAS, e, bespilotne letjelice. I naravno moramo stvoriti tako jednu čitavu industriju oko toga. Claude Frans e, će vam podnijeti izvješće s tim u vezi. Dopustite samo nekoliko natuknica da iznesem glavne tendencije ono što bih mogao nazvati pivotima prema Aziji stvaraju određena očekivanja prema kojima e, Europa treba preuzeti veću odgovornost, to se vidi u Libiji, u Maliju i isto tako donekle u Ukrajini. To je jedna stvar, dakle, i donekle je proturječno, jer to se dešava u trenutku kada sve države članice i Europska unija sama po sebi je žrtvom e, financijske krize i o tome se svugdje raspravlja na političkom i sigurnosnom odjelu vidimo da je to stvar koja nam uveliko zagorčava život, no možda je posljedica toga, a to je evo, treća tendencija, nešto bih mogao nazvati jačanjem pragmatičnosti naspram ideologije, jer vidimo bili su veliki simboli, koncepti, vojni, e, civilni ciljevi gdje se govorilo o desetinama tisuća ljudi koji bi bili na raspolaganju. Dobro, to postoji, ali vidimo da države članice se razvijaju u smjeru pragmatičnog e, pristupa gdje se razmišlja o tome što možemo napraviti na terenu, koliko ljudi možemo e, poslati, što možemo napraviti da zaustavimo krizu u Središnjoj Afričkoj Republici, na primjer. Ne kažem da je ovo najbolji način, ali je jasno da se ide u pragmatičnom smislu. Četvrto, e, što se tiče ovog, e, ove situacije sa sve manjim e, sredstvima, prelazimo na sveobuhvatan pristup. Dakle, misije su važne, ali one predstavljaju samo jedan element, jedan dio našeg e, rada i naravno da ne mogu, se, ne mogu zamijeniti politički pristup, ali one su sa, u sastavu šireg e, europskog pristupa, dakle u kojem su i e, diplomatski i politički, ali isto tako sigurnosni i obrambeni elementi. Dakle, to je pristup kada dođe do krize, dakle imamo politički okvir za e, pristup e, krizama. To je novi dokument koji je izrađen i na temelju kojeg nastojimo e, pristupiti novim budućim eventualnim krizama. Peto, u ovom sve opasnijem vremenu moramo raditi dakle sa partnerima, NATO je jako važan, Afrička unija, također Ujedinjeni narodi, Evo raspravljamo u veliko s narodima. NATO je naravno jako važan. Visoka predstavnica eh, je imala jučer jedan od prvih eh, glavni, sastanaka sa predsjedništvom NATO-a. To je partnerstvo jako važno. Unutar same Europske unije ima sve eh, jače partnerstvo, ako mogu to tako reći, jer postoje razni instrumenti koji pokriveni naravno i ugovorom iz Lisabona i vidimo sve veću suradnju s komisijom, čiji su predstavnici ovdje. Dakle, tu se raspravlja o tome kako suzdržati, zadržati rezultate zajedničke sigurnosne obrambene politike dugoročno i to u suradnji naravno s komisijom. Naravno, sve to rad u tijeku i očekujemo još puno toga naravno od nove visoke predstavnice koja će povezati sve te instrumente i kapacitete, ali naravno ostvaren je napredak i ja sam to primijetio kao predsjednik političkog i sigurnosnog odjela, a isto tako i u svom prethodnom svojstvu. Postoje još dvije tendencije. Kao prvo vidimo u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici sve veću tendenciju stvaranju misija za izgradnju kapaciteta bilo da se radi o vojnim ili civilnim misijama, evo, možemo, to, možemo se svjedočiti u to u Sahelu, u Ukrajini također, dakle mi hoćemo izgraditi kapacitete, savjetovati, pomoći partnerima i omogućiti pružiti mogućnost da preuzmu sigurnost svojih država u svoje ruke. I evo još zadnja stvar koju bih želio naglasiti jeste da većina naših misija se vodi u Africi, Naravno, tamo je najveći, najveća koncentracija našeg rada, ali isto tako postoji jedna tendencija da se radi i u našem e, izravnom susjedstvu. Imamo misiju u Ukrajini, koliko god skromna bila, zatim u Libiji. Tu su također i određeni izazovi a kad imamo izazove, tu su i mogućnost. Dakle, prvi izazov ili mogućnost e, jest Europsko vijeće za sigurnost i obranu koje je održano u prosincu i tu su zadani, tu je izrađen jedan jako ambiciozan program za narednih nekoliko godina i sad dolazimo do jednog ključnog trenutka jer e, mi sada e, pratimo kakav, kak su rezultati nakon tog e, sastanka, ali imamo evo i prvi e, rok u lipnju, tako da ćemo, da će tada šefovi države i vlada vidjeti što je napravljeno u tom razdoblju, te je sve veći pritisak da se poluče određeni rezultati imamo velike zadatke koji su vidljivost e, i učinkovitost naših djelovanja, zatim kapaciteti koje trebamo izraditi, a treće jeste industrijska osnova za e, stvaranje tih kapaciteta. Naravno, izvješće je e, napravila viska predstavnica, ali i komisija, no u 11. mjesecu došlo je do, do bit će sastanak ministara vanjskih poslove obrane i to će biti jako važna stvar, ali općenito govoreći ovo nije jednostavna stvar, napredak je dosta spor, stvari ne idu, nisu jednostavne jer se uvijek ovisi o državama članicama i naravno u takvom takvoj situaciji koliko god misli da se radi o prirodnom postupku, postoje veliki broj prepreka Naravno, postoje određeni rezultati, kao što je e, kibernetička sigurnosna strategija, ali isto tako i pomorska sigurnosna strategija. Naravno, to su izazovi, ali postoje i mogućnosti koje će nas navesti da idemo, da napredujemo. Možemo povezati s tim jeste i, e, jesu i misije četvrte generacije. Dakle, u, evo, pokrenuli smo u Srednjoafričkoj republici misiju jer smo vidjeli da je veliki broj ljudi koji stradava, skoro da se radi o masovnim ubojstvima, ali je jako teško mobilizirati dovoljne snage to je teško raditi i našim civilnim misijama I treći, treći problem jest proračun. E, dakle, došli smo do ove godine do određenog praga, gornjeg praga, što je normalno, ali velika razlika i problem u obvezama i odobrenim sredstvima, preuzetim obvezama i odobrenim sredstvima, jer ako imamo eh, odobrena sredstva koja predstavljaju samo polovinu preuzetih obveza, onda ne možemo platiti eh, preuzete obveze i dakle o tome se razgovara i na sastancima Rileksa i eh, političkog i sigurnosnog odjela, dakle traže se novi izvori financiranja Dakle, moramo vidjeti što napraviti kako uštediti sredstva, kako smanjiti trošak koji predstavljaju naše emisije isto tako sigurnosni troškovi su e, ogromni ponekad jer ne možemo prepustiti u Afganistanu ili Libiji svoje ljude bez ikakve zaštite. Također tu moramo povezati i financijski uz ovaj financijski aspekt e, zajedničke sigurnosne obrambene politike imamo i reviziju mehanizma Atena postoje neki prijedlozi koje je određen broj država članica teško prehvatiti, ali revizija e, Atene je takav da moramo vidjeti što možemo staviti u zajedničku kasu. Dakle, ukoliko ćemo poslati neku, neku borbenu skupinu, koliko tko može e, doprinijeti. Dakle, isto tako posle pitanje poboljšanja sinergije i financijske sinergije između vojnih i civilnih misija. gledamo kako, kako zajednički, povezati vojnu misiju u Masiju i civilnu e, masiju, zašto, misiju u Maliju. Zašto ne bi bili u e, istim, e, istim prostorijama, na istim mjestima boravu. Dakle, to bi stvorilo određene, određenu uštedu. I evo, treća, treći aspekt jest ovog financijskog dijela jesu financijske E, financijska regulativa jer vidimo da pravila nisu baš dovoljno dobro razrađena da bismo se kada se radi o suočavanju sa, s problemima, s krizama. Evo, na primjer, što se tiče humanitarne pomoći, e, brzo djelovanje je moguće, ali tome nije tako u E, upravljanju kriznim situacijama. Dakle, tu se treba ubrzati postupak. Isto tako, tranzicijska strategija je jako važna. Imamo misije i operacije zajedničke sigurnosne obrambene politike u, u Kongu, imamo krizne operacije, dakle oni se konkretno bave kriznim situacijama, žarištima, ali kada govorimo o e, reformi sigurnosnog sektora, oni će tamo ostati dugoročno Dakle, tu ćemo trebati promijeniti svoju misiju e, zajedničke sigurnosti obrambene politike dugotrajnom e, operacijom, e, bilo da se radi o programu suradnje ili nečim drugim. Dakle, u Kongu imamo dobar primjer kako se prešlo sa zajedničke sigurnosti obrambene politike i zadržati aki ostvarenog i održati dakle ostvarene rezultate i postarati se da e, to sve ne bude izgubljeno, a istovremeno i napraviti tranziciju na druge e, instrumente. Zatim sedma stvar, e, provedba ugovora iz Lisabona. Imamo na primjer tu određene novine kao što je članak 44. prema kojem Europska unija može dati mandat određenoj skupini zemalja koje će se baviti rješavanjem krize u određenim e, područjima ili državama. I što se drugih stvari tiče nije ostvaren e, napredak, dakle brojne države članice su dosta podijeljene. Naravno vidimo da je tu potrebno donositi političke odluke, ali države članice su ipak dosta podijeljene na tom polju i Dakle, imamo jedan e, izazov koji se, koji se odnosi na apsolutno sve, a to je politička volja država članica, a to je upravo stavljeno na kušnju upotrebom borbenih skupina uh, u Srednjoafričkoj republici. Evo, to je bio primjer gdje se moglo poslati borbenu skupinu kako bi se brzo djelovalo, ali nije došlo do političke volje i do političkog dogovora da se to napravi, da se upotrebe te borbene skupine. Naravno, države koje ali svakako predsjednice najveći izazov jeste ovo novo okruženje, ovo novo sigurnosno okruženje i situacija i kako mi reagiramo na to sve. I to je nešto čime se bavi e, političko i sigurnosni odjel i moram vam reći kada smo kad, e, kada su se u rujnu 2013. godine naši čelnici sreli e, uvidjeli su koliko je promjena nastupila i koji su novi izazovi, bilo da se radi o kibernetici, o trafikingu, o terorizmu, o stranim e, vojnicima, borcima. Isto tako postoje poveznice sa unutarnjom i vanjskom sigurnosnom politikom i problemima, ali i tada su teško mogli zamisliti da će e, Rusija e, aneksirati Krim i da će ISIS postati takva prijetnja diljem Sirije i Iraka. Moram priznati da je to sve iznenadilo, a iznenađen sam što su, osobno iznenađen sam što su naši, naši zapadnjački ili sjevernoamerički e, sigurnosne službe bile toliko iznenađene. No to je u potpunosti izmijenilo čitav sigurnosni krajobraz u Europi. Jer e, mijenjati granice uporabom sile to je nešto potpunosti neprihvatljivo. I e, želim bih vam privući pozornost na nekoliko stvari. Dakle, u rješavanju ove krize e, održavali smo jako blisku suradnju sa e, partnerima e, prekoatlantskim e, partnerima i s NATO-om, naravno konkretno. I imali smo sastanke političkog sigurnosnog odjela s tim u vezi. Imali smo također određen broj sastanaka si dakle politički sigurnosni odjel plus 9, dakle tu svi naši partneri koji namjeravaju pristupiti, ali isto tako i ne članice NATO-a i u, o Ukrajini se bavilo veliko zatim kasnim, aha, mi podržavamo veliko e, OSS e, i misiju monitoringa i dajemo im e, vozila, obskrbljamo ih vozilima kojima će moći sigurno se kretati i druga sredstva im stavimo na raspolaganje. Zatim pokrenuli smo misiju kako bismo pomogli reformu sigurnosnog sektora, osobito kada se radi o e, civilnom sigurnosnom sektoru u Ukrajini. I četvrto, to je pitanje sankcija, a to je dosta važna stvar. Naime, s obzirom nije došlo do dogovora, nije bilo političke volje da se koriste da se koristi oružje, naravno kad govorimo o oružju mislim na sankcije, pardon, došlo je do dogovora dakle da se upotrebi to oružje sankcija u Iranu je to uspjelo i tako da smo napredovali s pregovorima ali ipak ono što je dosta iznenađujuće jeste da usprkos svim sankcijama i usprkos tome što sankcije imaju i određeni učinak i na nas ipak je došlo do velike sloge u Europskoj uniji da se ide dalje s tim. Da ste mi rekli prije godinu i pol da će se Europska unija složiti s takvom vrstom e, sankcija e, nametnutih Rusiji, ja bih rekao da je to nemoguće da se to neće nikad dogoditi. Što se ISIS-a tiče, naravno njime se uveliko bavimo. Tu je, dakle, pitanje e, ograničenja prijetnje Isisa, e, naravno tu i pitanje Saudijske Arabije, e, to je dosta različita tema, opet e, glede Libije ili Iraka Bavimo se isto tako temom stranih e, vojnika, ministri vanjskih poslova, a isto tako i ministri unutarnjih poslova su o tome raspravljali. Upravo smo osvojili protorišku strategiju i e, radimo sa e, s kolegama na radnoj skupini za unutarnju sigurnost. Evo imali smo sastanak 10. mjesecu, gledamo kako provesti tu strategiju bolje. Isto tako gledamo kako e, uskratiti prihode ISIS-u, bilo da se radi o nafti ili drugim. Isto tako se bavimo temom humanitarne pomoći jer je kriza e, strašna u Siriji, Iraku, ali ima veliki broj izbjeglica u Jordanu, Libiji, dakle, financijski pomažemo. I kao što rekoh, e, potrebno je vojno djelovanje, ali samo samo vojno djelovanje neće biti dostatno, potrebno je politički djelovati. Na primjer, u Iraku je jasno da se e, puno toga što se dogodilo s Sisilom, da je do toga došlo zbog e, nezainteresiranosti vlade Al-Malikija e, prema sunitskim skupinama, određenim dijelovima zemlje. Isto tako moramo pomno pratiti države koje graniče tom regijom, dakle bilo da se radi o Libanonu ili Jordanu, moramo im pomoći prototeroristički, ali isto tako i humanitarno i politički. A, Libanon isto tako. Dakle, ne... pomoć treba biti prvenstveno financijske prirode, a ne vojne Što se gaze tiče, imamo dakle mirovni E, mirovni pregovore, ne smijemo se vratiti na status quo ante, već moramo napredovati i podržati sveobuhvatno i održivo rješenje. Gledamo kako možemo dati svoj doprinos tome, možda e, posredstvom EUPOL i drugih misija koje imamo u regiji. Što se Libije tiče, onaj i dalje veliki izazov vođene su brojne borbe i došlo je do povećanja sukoba između vladnih i nevladnih snaga. Imamo misiju EUBAM u Libiji koju moramo smanjiti jer imamo određen broj osobe koje moramo prebaciti u Tunis jer ne mogu raditi u okruženju gdje se svakog i svakoga bori. Isto tako trebamo gledati kako je situacija sa susjedima naših susjeda, dakle u F, e, Srednjoafričkoj republici gdje imamo misiju EUFORK, e, isto tako i Minuska, koja, čija je misija produžena na tri mjeseca kako bi se zajamčila mirna tranzicija i isto tako nastavimo pomoći u reformi sigurnosnog sektora u jednim narodima. Tu imamo različite opcije, moramo spostarati dakle, da e, je stanovništvo, lokalno stanovništvo uz nas, a isto tako i pomažemo u Enu, isto tako djelujemo u Sahelu. I imamo e, misije u Sahelu i Maliju kojima je cilj da se dakle razviju civilne sigurnosne snage, a isto tako djelujemo i u Nigeru, tamo imamo EOKOP e, Sahel Niger misiju. Dopustite da vam skrenem pozornost na tri stvari. E, što se tiče političkog i sigurnosnog odjela odlučili smo produžiti mandat e, misije. Dakle, to znači da je mandat emisije produžen do 2016. godine, ali isto tako se ta misija e, pokriva veći prostor sve do e, roga Afrike, jer mislimo da bi tu mogli dati veći pružiti veću pomoć. Zatim, što se Afričke unije tiče, na samom početku sam rekao da moramo vidjeti kako pomoć partnerima da oni sami razviju svoje e, sposobnosti. To radimo s Afričkom unijom posredstvom e, Afričke mirovne i sigurnosne arhitekture, zatim posredstvom e, misija isto tako u u Somaliji, isto tako i posredstvom ABF fondova i tu se radi dosta dobar posao kako bi se suprotstavilo i potisnulo Al-Shabaab. Isto tako svake godine imamo sastanak sa eh, eh, kolegama iz političkog sigurnosnog odjela eh, afričkim odjelom i isto tako tripartitno surađujemo i sa jednim narodima i to je jako važno razmjena iskustva. I za kraj e, obučavanje i razvijanje kapaciteta naših partnera kako bi se njih osposobilo da se brinu za svoju vlastnu sigurnost i isto tako e, se uspostavlja da je sve više oprema važan dio. Dakle, imamo tu misiju e, koja se bavi obučavanjem i opremanjem, jer pitanje je kako ćete financirati vojne E, vojne vojnu opremu jer to je nešto što se ne može raditi posredstvom naših e, ugovora e, već moramo naći neke, neku novu novi način. Predsjednice, ispričavam se, bio sam dug, dakle puno se toga radi, rad je u tijeku, ali još puno toga trebamo napraviti. Evo sada sam spreman odgovoriti na sva moguća pitanja zastupnika. Hvala. Hvala lijepa gospodine poslaniče na ovom sveobuhvatnom uvodu. E, sigurno ćete moći odgovoriti na mnogo pitanja koja želimo postaviti prije nego riječ dam koordinatorima. Dopustite da postavim svoje pitanje. Sigurno je bilo vrlo zanimljivo saslušati vaše stajalište, vaše poglede. odnosno e, poglede politično-sigurnosnog odjela na nove prijetnje europskoj sigurnosti. Ja sam osobno e, vrlo zahvalna na vašoj prezentaciji situacije u Africi koja je u središtu pažnje u našim raspravama za vrijeme sastanaka e, sede u nekoliko proteklih mjeseci e, raspravljalo se dosta o Isisu, Isilu, kako god se to zove, dakle o samo proglašenom kalifatu. Ja mislim da smo manje više ujedinjeni u u našem pristupu ovim prijetnjama e, htjela bih čuti vašu prezentaciju mm, političkog e, pristupa moguće, mogućeg djelovanja Europske unije protiv ovih prijetnji. I kad je riječ o unutarnjim prijetnjama, dakle građani Europske unije bore se na strani Isisa ali također i što se tiče geopolitičkih izazova. Jučer smo slušali prezentaciju gospodina Borzanija na sastanku odbora za vanjske poslove i tu me zanimaju vaši komentari e, o toj situaciji u, u toj regiji. Postoje različita mišljenja kad je riječ o našoj zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici i o našim sposobnostima u tom pogledu. Imamo jednu posve novu situaciju na istoku nakon e, otvorene agresije Rusije protiv Ukrajine i zapravo me zanima vaš pogled na to. S jedne strane imamo jedan vrlo e, grub jezik, dakle najave, izjave, odluke koje se donose, na primjer gospodarske sankcije. Međutim, još uvijek smo angažirani u mnogim zajedničkim projektima sa našim sada otvorenim e, agresorom u našem susjedstvu za nekoliko sati ćemo, e, sada ćemo, e, danas ćemo na ovom sastanku razgovarati na primjer o projektu Galileo gdje surađujemo sa Rusijom, postoje i druge veze, dakle i druge, e, druga područja gdje surađujemo sa Rusijom, dakle zanima me što vi mislite o tom moguć, o moguć, koji je mogući politički pristup toj vrsti izazova? A sada e, ću dati riječ koordinatorima, dakle u ime e, e, klubova zastupnika, najprije gospodin Galer u ime Pučana. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala lijepa gospodine veleposlaniče Stevens na e, e, na vašoj prezentaciji trenutne situacije. Možda jedna, e, jedan komentar ako je praktičan pristup da imamo primjerene reakcije u svakoj situaciji, onda se slažem s tim ali ako je pragmatičan pristup e, nešto drugo naime da nemamo baš visoku razinu ambicija onda se s tim ne bih složio moj dojam o gospođi Mogherini je da ona ima bitno veću razinu ambicija nego njezina prethodnica e, ona je to jasno rekla, rekla je da će biti e, čvrsti grač čini mi se da je to tako formulirala. E, visoka predstavnica očito pokušava e, postići veću veće slaganje, veći konsensus među zemljama članicama i ja želim da ona u tome uspije. Moja pitanja e, najprije e, nešto preciznije o mehanizmu Atena, gdje tu stojimo, vi ste spomenuli da su na stolu neki prijedlozi, da li nam možete tu nešto preciznije reći? Ja naime vjerujem da u stvarnosti možemo zapravo ustanoviti da neke zemlje članice zapravo ne sudjeluju i zato što zapravo si to ne mogu financijski priuštiti da plate 100% e, onoga što bi trebale platiti. E, po mom mišljenju bilo bi doista neophodno da konačno dođemo do situacije gdje E, u Ateni barem materijal, a kasnije i osoblje. Dakle, sve što se zajednički financira, da to konačno e, doista e, bude sve plaćeno od strane svih zemalja članica jer vrlo često se događa da tu e, imamo zemlje članice koje ne izvršavaju svoje obaveze. U području e, PESCO-a stalne strukturirane suradnje. Tu također imamo situaciju da se zemlje članice međusobno ne slažu. Međutim, upravo zato smo i stvorili taj instrument i zato bi vrijedilo zapravo E, koncentrirati našu raspravu na to i reći evo tu sad imamo jedan konkretan projekt i gotovo svi kažu da slažemo se idemo u to a potom Velika Britanija na primjer kaže da mi prihvaćamo da vi idete e, dalje s tim ali mi e, nećemo izvršiti naš dio obaveza i na kraju možda jedno pitanje. Mi smo sad negdje na pola puta između dva samita, e, prosinac 2013. juni 2015. Gdje smo tu, u, dokle smo došli u e, izvršenju naših domaćih zadaća? E, obzirom na promijenjenu situaciju u svijetu i našem susjedstvu možemo li poći od toga da ćemo ovaj put e, donijeti neke ambicioznije zaključke jer ja bih želio da umjesto e, kruga prijatelja da shvatimo da umjesto kruga prijatelja imamo vatreni krug oko sebe. Eto, to bi bilo moja pitanja. Hvala lijepa. Da li i drugi kolege zastupnici žele postaviti pitanja? Gospodine Vele molim vas odgovorite najprije na ovo pitanje, a potom ćemo postavljati druga pitanja. Hvala lijepa na ovim pitanjima, ova su pitanja sva na mjestu. Dopustite da počnem sa posljednjim gdje smo stali u realizaciji naših zadaća u odnosu na Europski samit 2013. Ja sam u svom uvodlaganju nešto rekao o tome u vezi sa e, e, učinkovitošću i e, uspješnošću naših misija ali što se tiče uvida. Mi smo trenutno u jednom ključnom trenutku i imamo još dosta posla za obaviti. E, moje je iskustvo da rasprave na tu temu nisu uvijek lake. Kad se radi o financiranju misija i operacija, zemlje članice imaju vrlo različita mišljenja. Ako govorite o borbenim trupama, pitanje je uvijek na stolu, ali kad se ministri sastanu, E, postigne se vrlo mali napredak. Dakle, tu još ima dosta posla za obaviti. Ponavljam, kao što sam već rekao, postoje područja gdje je postignut napredak, na što se tiče sigurnosne strategije, mi to sada pretvaramo u akcijski plan. Što se tiče e, kibernetičke sigurnosti također je postignut e, napredak što se tiče opreme također, dakle naša pomoć partnerima u opremi, tu je također postignut izvjestan napredak, ali općenito trend je taj da je vrlo teško postići napredak, čak i za naše glavne e, projekte. E, tu postoje zemlje članice koje su koje predvode nizozemska e, Francuska tu se postiže neki napredak ali korak po korak i doista još ima dosta posla za obaviti. E, ja se nadam da će ministri u studenom e, dati novi poticaj, novi zamah tome. Na ministarskoj razini, a to sam već rekao na ovom odboru, postoji e, jedan, jedna želja da se objedine da se učini objedinjavanje i zajedničko korištenje resursa, ali kad se e, kad se radi o stručnjacima za obranu stvari postaju kompliciranije. Dakle, ne kažem da nismo postigli nikakav napredak, ali to je jedan kompliciran i dugotran proces. Postoji sada sporazum e, sa zemljama članicama o načinu postupanja, ali nije lako. Dakle, ako me pitate gdje smo sada, ja mislim, ja se nadam da je čaša napola puna, ali imamo još posla kako bi je napunili do vrha. Što se tiče Peskoa, e, mislim da se e, to je dakle stalna strukturna e, suradnja e, trenutno nitko ne pita a što je sa stalnom strukturnom suradnjom možda nećemo svi istim tempom e, ići napred u tom pogledu ali postoje neki koji se za to više zanimaju ne postoji sporazum o tome što to zapravo znači. Da li to znači da se svi moramo da svi moramo e, skupa naprijed ili da neki kreću brže i onda zatraže od drugih da, se, da im se pridruže. E, tu su mišljenja vrlo različita. Ja ne čujem da itko to pokušava e, pogurnuti naprijed. Mislim da tu postoji veliki potencijal u nekim slučajevima de facto već postoji ta suradnja, ali tu možda ima još nekih pitanja između zemalja članica iz ideoloških razloga. Što se tiče Atene, moram priznati da nisam dovoljno informiran o svim detaljima. To je jedna vrlo teška rasprava povezana na primjer i sa zajedničkim troškovima odnosno s pitanjem što možemo staviti u te zajedničke troškove ako započnete vojne operacije e, svi koji sudjeluju moraju sudjelovati i u financiranju e, tu naravno Francuska e, koja je reagirala u Maliju ima velike troškove E, mm, možda bismo taj financijs, to financijsko opterećenje trebali rasporediti i na druge zemlje članice. Naravno, oni koji najviše doprinose, e, oni kažu mi ne želimo duplo plaćati, najprije smo e, poslali naše trupe, a ali ne želimo platiti dva put, e, ne želimo onda još i morati uplaćivati za mehanizam Atena. Dakle, mislim da i tu još ima posla za odraditi. Naravno, e, to se sad mora dogoditi u drugoj polovici godine. Što se tiče vašeg pitanja, gospođo predsjednice, naš politički pristup, da, doista, kao što sam već rekao, zajednička sigurnosna i obrambena politika je dio šire zajedničke politike. Postoji tu pet komponenti. Jedna je e, najhitnija e, potreba je e, ono što radi SAD u koaliciji sa 6-7 zemalja članica, ali, ono, ali je važno pogledati i što se događa na političkoj fronti. Na e, u Iraku što možemo učiniti kako bismo e, pomogli novoj vladi Iraka da postane e, inkluzivnija da se i kurdi i suniti osjećaju uključenima E, kao što sam već rekao, vlada Al-Maliki potpuno je zapostavila manjine u Iraku, dakle sunitsku manjinu i upravo to ih je i e, natjeralo da e, se bore jer su bili otjerani u siromaštvo. Oni su se možda pokušali distancirati od Isila nakon nekih masovnih pogubljenja, ali oni su zapravo e, natjerani da im se približe. E, možete zamisliti to ima neke veze sa islamom, ali ima veze i sa drugim e, stvarima. E, kad vidimo e, pogubljenja da se ljudima odrubljuju glave, to naravno ima svoj učinak. Mi smo, na primjer, o tome razgovarali sa veleposlanikom Turske ovdje u Europi ti ljudi su bili nitko i ništa, ali kad su naoružani i kad su e, tamo na bojnom polju, onda su odjednom jako moćni i to privlači neke od njih. Naravno oni se vraćaju u Europu i u svim zemljama je to na e, dnevnom redu. Dakle, protuteroristička strategija također i kao komponenta naših e, odnosa sa drugim zemljama i e, našeg nastojanja da sagradimo partnerstva sa nekim zemljama, na primjer sa Turskom, a moram reći da se tu e, u posljednje vrijeme dosta učinilo čini se da se sad ulažu veliki napori nama je turska potrebna kako bismo osigurali da ljudi ne odlaze u isil i da bismo spriječili da oni koji su već otišli da nam se vrate dakle što možemo učiniti e, na unutarnje fronti moja zemlja belgija e, pokušava poduzeti mjere, oduzimati putovnice ljudima koji su e, otišli u Siriju e, ili boriti se na strani Isila. Naše, naše sigurnosne službe kao i one u Turskoj e, nastoje tu nastoje, nastoje skupiti informacije o tome i tu moramo surađivati također i sa drugim zemljama neki u e, zemljama regije su financijski e, financijski potpomažu te skupine i zato je vrlo važno da zemlje kao što su Saudijska Arabija, Emirati i Katar e, ne, ne podrže, ne financiraju Izil i ovakve skupine. Dakle, to je ogromno financijsko opterećenje. U prvom redu u Siriji broj raseljenih ljudi je e, ogroman i svakodnevno gledamo kroz kakve poteškoće ti ljudi prolaze, ali također u Jordanu, u Libanonu imamo više od milijun izbjeglica. E, oni su sada zatvorili svoje granice za izbjeglice jer više se ne mogu nositi s tolkim brojem izbjeglica također e, Turska gdje u izbjegličkim logorima ima već preko 500 tisuća izbjeglica ali 600-700 tisuća ljudi je ušlo u tursko društvo što je opterećenje za sve za školski sustav za opskrbu vodom za sve moguće u Jordanu također dakle moramo e, pomoći tim zemljama u prvom redu Eh, Jordanu, također Libanonu, ali također i Turskoj koja je prilično težak partner. A što se tiče našeg pristupa Rusiji, o tome se već dosta razgovaralo, ali ono što tu pokušavamo učiniti je jedan dvostruki pristup. S jedne strane eh, povećati troškove mm, tako bih rekao, dakle za loše ponašanje, odnosno za kršenje pravila, dakle Rusija je prekršila sva pravila. Mislim da nitko ne želi upotrijebiti oružje, to je nadam se svima jasno, ali mehanizmi e, sankcija su otišli prilično daleko, tako da e, sada imamo negativne posljedice za naše zemlje, dakle e, sami sebi smo time djelomično naštetili. u toj novoj situaciji Europska unija je bila ujedinjena, jedinstvena e, zemlje kao što su čak Italija i Cipar koje imaju velike interese u tom pogledu e, su također podržale naše mjere i naše sankcije e, sada e, su se održali takozvani izbori u istočnoj Ukrajini koji su bili ilegalni koje mi ne možemo priznati ali to je tako sada još jedna prepreka na putu prema miru. Jučer smo raspravljali o tome na e, političko-sigurnosnom odjelu. E, izgleda da moramo dodati još dva imena našem popisu e, osoba koje ne smiju ulaziti u Europsku uniju. Ali, htjeli mi to ili ne, Rusija je velika nacija još uvijek vrlo moćna i naš susjed dakle nema alternative moramo e, nastaviti razgovarati s njima i postoje tu različite percepcije što se tiče upotrebe sile tu postoje različite tehnike koje mi trenutno nismo voljni upotrijebiti možda to nije kompletan odgovor na vaše pitanje ali Europska unija je tu u jednoj novoj situaciji i pokušava učiniti najbolje za Ukrajinu. E, za Ukrajinu je to vrlo važno u ovom vrlo teškom periodu, ali mi pokušavamo učiniti što je moguće u okviru e, sporazuma o pridruživanju, ali druga strana to e, shvaća na drugi način. E, Medo smatra da smo mu time stali na nogu, na šapu i to e, mu se ne sviđa. Hvala gospodine veleposlaniče. I gospodin Gala i ja ćemo dodatno elaborirati pitanja koja su već spomenuta ali prvo bih i dala riječ gospodinu Štetini koji želi postaviti pitanje. Hvala lijepa. Rado bih postavio pitanje gospodinu Stevensu. E, što se tiče e, ruskih i pro ruskih snaga u Donjecku. S jedne strane postoji ukrajinska vojska, s druge strane dobrovoljci. U borbi protiv terorizma ne postoje dragovoljci. Mi znamo da su oružane snage u Ukrajine u jako lošem stanju. Postoje postkomunistički generali. Razina korupcije je visoka. u borbi su e, mladi ljudi koji nisu dovoljno opremljeni niti dovoljno osposobljeni. Europska unija uspješno sudjeluje u borbi protiv terorizma u Africi. I stoga se pitam kako to da Europska unija nije podjednako uspješna u Ukrajini. Odnosno, pitanje je kako to da Europska unija ne pomaže Ukrajini putem konkretnih isporuka opreme, odnosno streljiva. Ukrajina se protiv e, teške e, vojne opreme bori samo uz pomoć kalašnjikova tako ne možete pobijediti naravno da mi ne moramo sami sudjelovati sa svojim ljudstvom međutim europska unija bi već mogla e, pružiti svoju podršku na način da izvrši isporuke vojne opreme u ukrajini zahvaljujem gospodine štetina Izvolite. Upravo se vraćam iz Donbasa. Nisam išao tamo da budem subjektivan pristran, već e, s namjerom očuvanja mira i e, održavanja dijaloga. Ja mislim da ukoliko se odbija razgovarati sa nekim, e, onda se vodi rad do istrebljenja ali kad tad ćemo morati, će se morati naći put mira. No moje pitanje se ne odnosi na to. Vidio sam sedam bombardiranih škola. Meni su govorili o stotinjak bombardiranih škola, ja vam mogu govoriti samo o onome što sam vidio. Vidio sam bombardirane bolnice, gdje... Dakle, ne želim uopće znati tko je odgovoran. Ne želim upirati prstom. Ne, ne želim se stavljati inače u stranu. Dakle, htio bih znati što možemo napraviti kako bismo izbjegli, naime mogu konstatirati samo da je stanovništvo bilo terorizirano. I naravno razgovarao sam s lokalnim stanovništvom, a moj apsolutni cilj bio očuvanje teritorijalnog e, integriteta Ukrajine. O tome se ne da raspraviti uopće. Ali uvidio sam da su mi svi odgovorili, naravno kamera je bila uključena svo to vrijeme, svi su mi rekli to više nije moguće. Dakle, kao prvo, kako izbjeći terorizam na ovaj ili onaj način, i, a onda kako ponovno uspostaviti veze kako bi se očuvalo jedinstvo jedne zemlje i krenuti putem mira. Dakle, što možemo napraviti? U tom smislu želim reći da nepriznanje izbora nije dobra poruka jer morat ćemo kad tad pronaći sugovornike na istoku Ukrajine i razgovarati s njima. Dakle, moramo im dati određeni legitimitet. Ako ćemo odmah reći da su ti ljudi teroristi, da nemaju nikakav legitimitet, što ćemo da napraviti? Ne možemo više biti u mirovnom dijalogu. Kako ćemo onda iznaći rješenje i krenuti putem mira? Madame Ana. Gospođa Ana Gomez. Hvala lijepa. Ispričavam se što nisam došla na sam početak. E, bila sam na sastanku drugog odbora, tako da nisam e, mogla čuti kompletno izlaganje, ali u potpunosti se slažem s onim e, što je rečeno u svezi s priznavanjem lažnih izbora u istočnoj Ukrajini. Smatram da je ključno voditi dijalog E, to je potrebno raditi, međutim e, ne može se priznati nešto što nema legitimitet. Međutim, moje pitanje koje se odnosi na Ukrajinu je sljedeće. Što čini politički i sigurnosni odbor e, što se tiče nedavnog sporazuma koji je postignut i uz pomoć Europske komisije, a što se tiče isporuke plina Ukrajini i Europskoj uniji? Ne bih željela misliti da se samo radi o merkantilističkom pristupu Ne bih željela misliti da ne postoji pravi politički okvir unutar kojeg je ostvaren taj dogovor, a uključujući implikacije koje se odnose na samodostatnost i diversifikaciju dobave plina što se tiče Europske unije, a i Ukrajine. E, dakle, kako to prati vaš odbor i na koji način osigurava a mi, to znamo da ako želimo da Ukrajina krene demokratskim putem, onda postoji doista veliki zadatak uspostavljanja demokratskog upravljanja i razvoja demokracije. Što dakle političko sigurnosti odbor radi u tom pogledu? No, što se tiče takozvanih stranih boraca, e, spomenuli ste oduzimanje putovnica kao neku vrstu sankcije za one koji su donijeli odluku otići u te zemlje. E, ja mislim da je to zapravo razumna mjera kao mjera prevencije. Međutim, e, koji je stav političko sigurnosnog odbora? Po mom mišljenju ovako nešto nije samo nezakonito nego je i kontraproduktivno. Zapravo se e, premješta odgovornost e, na susjedne zemlje. Koje je dakle stajalište vašeg odbora? Osim toga, govorili ste o kontradiktornostima u partnerstvu sa nekim zemljama kao što su Turska, Saudijska, Arabija, Katar. Međutim, to su zemlje koje su bile vrlo aktivne i zapravo pomogle ISIS-u da se razvije. A ključno pitanje koje smo imali jučer na odboru e, e, za vanjske poslove e, i o tome je govorio gospodin Barzani, a zapravo se radi o kontroliranju financiranja mreža kao što su ISIS. To je nešto što možemo učiniti uz pomoć američkih partnera. Što mi radimo u tom području? Na koji način vaš odbor poduzima mjere kako bi to osigurao? a posebno kada se radi o sustavu e, viza, a očito je da e, postoje sistemi za pranje novca koji onda vode do financiranja terorizma. Što se radi u tom pogledu? I na posljedku, e, kako vidite ulogu Irana u toj regiji? Jer Rusija je možda bila ona meka sila koja je podržavala Asadov režim, ali ona e, čvrsta sila e, je bio Iran. Ne radi se o tome da treba e, spasiti Asada. Međutim, mora se spriječiti ekstremizam sunita i islamizam koji predstavlja ISIS. Iran bi nešto mogao ostvariti što se tiče sigurnosnog aspekta i postoje neki aranžmani za neformalnu suradnju sa Iranom. Ono što mene zanima je što e, radi vaš odbor u tom kontekstu znajući pritom e, da e, se paralelno vode vrlo važni pregovori o nuklearnim pitanjima. Hvala. Gospodin Balen. Hvala. Kao što ste rekli, e, vaš odbor je jučer razgovarao o pitanjima Ukrajine i Rusije. Možete li nam nešto reći o razvoju događaja i vašim gledištajima što se tiče zadnjih nekoliko tjedana i zadnjih nekoliko dana? E, je li došlo do povećanja isporuke oružja od strane Rusije e, u smjeru pobunjenika, odnosno proruskih separatista, kako ih već zovete? imali sve više vojnih snaga u području Mariupola i hoće li ponovno doći do napredovanja ruskih snaga, odnosno proruskih separatista u tom području. E, vratio bih se osim toga na mehanizam Atena. Rekli ste da bi se navodno moglo dogoditi da ljudi plaćaju dva puta, odnosno da države plaćaju dvostruko. Ako napravimo dobru reformu mehanizma Atena, ne vidim kako bi se to moglo dogoditi da države članice plaćaju dvostruko. E, zapravo nastojimo uvjeriti e, moje njemačke e, vlasti da prihvate načelo širenja i dubljenja duga odnosno ukoliko se usuglasi određena e, misija i odluka se donese jednoglasno dakle sve države članice kažu da žele da se organizira misija e, ako je tome tako zašto onda ne bismo mogli dijeliti i troškove koji će nastupiti ja nastojim uvjeriti njemce da ovaj udio od posto da bi bio koristan e, i da bi pomogao da se uključe i druge države. E, Ana uvijek navodi dobre primjere i to dolazi do izražaja i u strategiji za pomorsku sigurnost. E, to imamo u Gvinejskom zaljevu. Potrebno je osigurati brodove i ljude, ali nemamo sredstva u iznosu od 100%, ali dajemo svoj udio. Mislim da to ponovno rade i Njemci, i Francuzi i Britanci. Dakle, moj argument je sljedeći. Potrebno je voditi konkretne razgovore između e, većih i manjih država članica kako bi se izvršila dobra procjena stvarnih učinaka. A i u pogledu same činjenice da uvijek e, se više moraju aktivirati velike države članice, a u svjetlu načina na koji funkcionira ovaj mehanizam. Gospodin Kilan, zatim e, ja želim postaviti pitanje ima li još netko? Ukoliko ne, zatvaram e, popis govornika. Gospodin Kilan, izvolite. Hvala lijepa. Gospodin Stevens je spomenuo da je ono što je pozitivno to što je Europska unija ostala ujedinjena u svjetlu krize. Istodobno um, moramo priznati da Putin određuje plan i on djeluje, a agira, mi reagiramo. E, smatrate li da su aktivnosti koje su poduzete bile dostatne tijekom e, proteklih nekoliko mjeseci? Jer da je ukrajinska vojska mogla e, nastaviti djelovati onako kako je djelovala u kolovozu, onda ne bi došlo do ovih lažnih izbora. Rusija je dala doprinos e, teškim topništvom i to je zapravo odredilo tijek događaja i omogućilo da se dogodi ovakva situacija. Slažete li se da je naša reakcija bila dostatna ili nije bila dostatna, a posebno s obzirom na to da bi eventualno trebalo e, legitimne vlasti u Ukrajini opskrbiti potrebnom opremom i oružjem kako bi se usprotivili ovoj invaziji. E, kakve su vaše reakcije što se tiče eventualne isporuke ratnih brodova? Rusiji. Da li to utječe na duh solidarnosti u Europi ukoliko se suzdržimo od isporuke oružja legitimnoj ukrajinskoj vladi, a istodobno jedna država članica se sprema isporučiti ratni brod Solt Ruskoj federaciji. E, osim toga, E, zanima me što je sa e, obranom sunarodnjaka u inozemstvu, a to je princip na koji se poziva e, Rusija. Ne mislite li da je došlo do propuštenih šansi s obzirom na ovu doktrinu koja počiva rusko ponašanje? Hvala. E, gospodine veleposlaniče, ja bih e, željela reći nešto više i dodatno elaborirati e, neka od postavljenih pitanja. Naglasak ću staviti na politički pristup u odnosu na krizu u Ukrajini. Govorit ću o mogućnostima za daljnje aktivnosti i o drugim područjima gdje postoje zamrznuti konflikti na istoku te o primjerenim aktivnostima. E, u svim raspravama na raznim forumima možemo vidjeti da su neki zastupnici i neki odbori više fokusirani na aktivnosti u Africi i Bliskom istoku, a neki veći naglasak stavljaju na prijetnje koje postoje u, na istoku, u istočnom susjedstvu. To je očito. E, moramo doći do zajedničkih zaključaka i postoji jedna stvar koju ja uvijek iznova naglašavam. E, po prvi puta se dogodilo da se pojavila ovakva ozbiljna prijetnja. Gospodin Galer bio je u pravu to je zapravo onaj vatreni krug eh, koji gori oko nas eh, umjesto da imamo jedan eh, krug okruženje sigurno okruženje i sigurno susjedstvo koje smo željeli ostvariti kada smo uveli zajedničku sigurnosnu strategiju u europskoj uniji moramo s jednakim interesom pratiti sve prijetnje i isto tako moramo primjenjivati iste standarde kada se radi o usvajanju određenih mjera. Naravno, moramo biti fleksibilni. Međutim, moje pitanje ograničeno je upravo na vojni aspekt suradnje sa Rusijom, odnosno potencijalni vojni aspekt suradnje. S jedne strane, ono što želimo ostvariti u brojnim područjima e, u istraživanju i projektima. Tu želimo vidjeti e, suradnju, međutim želimo vidjeti i e, sigurnosnu komponentu, obrambenu komponentu na dijelu. A ipak još uvijek surađujemo s Rusijom koja je sada otvoreni agresor. Moje pitanje je kako se nositi sa ovim raskorakom koji postoji u našem pristupu. Da, e, moramo razmotriti našu suradnju sa Rusijom. E, naša vojna suradnja je suradnja koja je što se tiče vojnog aspekta posebno usredotočena na visoku tehnologiju. A što se tiče ovog pitanja vojnog broda, francuskog vojnog broda, e, to je vrlo osjetljivo pitanje. E, Francuska se nalazi u neugodnoj situaciji i mislim da su sada odgodili donošenje odluke. Ali naravno postoje pitanja koja se trebaju postaviti. E, pitanje je je li to nešto što treba učiniti? To je otvoreno pitanje. Naravno da postoje ugovorne obveze koje je potrebno ispuniti, oni to sada pokušavaju izbjeći, to nije jednostavno, a tu postoji naravno i jedan e, gospodarski aspekt. To je pitanje koje je otvoreno i e, Francuska se sada mora nositi s tim i pronaći rješenje. A što se tiče e, vojnog aspekta, to je jedan od elemenata kojim se bavimo i države članice su se uspjele usuglasiti. A i pojedine države članice što se tiče same suradnje sa Rusijom. Naravno da možemo postavljati i općenita pitanja u smislu kako se trebaju razvijati naši odnosi s Rusijom u narednim godinama. E, u petak smo imali zatvoreni sastanak našeg odbora o ovim pitanjima. E, kako se odnositi prema Rusiji s obzirom na ono što je Rusija učinila, a što je povreda pravila? Međutim, s druge strane, Rusija je vrlo važan susjed, ne možemo se pretvarati da ne postoji. Je li naša reakcija bila dostatna? Ne znam. mi smo reagirali na način kako je to bilo moguće. Rekao sam na početku da mislim da ne postoji mogućnost da se primjeni vojna sila. Možda postoji mogućnost, ali ne postoji e, politička volja što se nas tiče, a ni što se tiče NATO-a. E, tako da smo se odlučili za sankcije, uveli smo dosta sankcija. Neke su daleko dalekosežne, ne znam je li to bilo dostatno, znam da neke sankcije doista djeluju i proizvode učinke. E, međutim, jesu li ti učinci dostatni, to je drugo pitanje. Mi kontinuirano pratimo situaciju i nastojimo ponovno reagirati. Postoji dakle ovaj pristup na dva kolosijeka. S jedne strane vršimo pritisak, s druge strane e, držimo komunikaciju otvorenom. E, to je naravno komplicirana situacija. Sada imamo i izbore koji su održani na istoku. E, to je e, moj odgovor na pitanje koje je postavio e, gospodin Schaffhauser. Potrebno je dvoje za tango. Imali smo sporazum iz Minska i Ukrajina i Rusija su se dogovorile o određenim stvarima na dnu stranice stavile su potpis i obje strane su preuzele određene obveze. Ukrajina je preuzela obvezu da će osigurati veću razinu autonomije za istočne regije. E, međutim, vidjeli ste da čim je nastupilo primirje, e, došlo je do brojnih aktivnosti kako bi se e, zauzeo teritorij. Iako nemamo sve informacije, međutim neki od naših vojnih stručnjaka sve to prate i istraživali smo što se događa. Bilo je puno aktivnosti na granici a granica je postala e, vrlo e, porozna. Moglo se slobodno e, prolaziti, prelaziti granicu, došlo je do ozbiljnih bitki u zračnoj luci Donjeck. Naravno, ako morate razgovarati s tim ljudima, oni očito cijelo vrijeme razgovaraju koristeći oružje i to je ono što možemo vidjeti. Ako pogledate ove izbore meni je žao, ali ako pogledate situaciju, postojali su izbori u Ukrajini i ako želite pokazati da se ne slažete, postoji demokratski način da to učinite, a to znači da onda nećete dati glas stranci e, koja vam se ne sviđa. A ne ovo. I nakon nekoliko mjeseci e, borbi naravno postoji velik broj žrtava i to je velika šteta i velika nesreća za obje strane mi nastojimo i trudimo se da prestanu borbe. Protokol iz Minska bio je jedan od načina da se to ostvari, međutim postoji problem što se tiče granice. Nema nikakvog pomaka, jedna od strana ne želi ostvariti nikakav pomak. Oni ne žele prepustiti teritorije granatiranje u blizini Marijapola se i dalje događa i u Donjecku postoji li protok oružja nemam konkretne informacije ali definitivno postoje određene aktivnosti i očito se koriste sofisticirane vrste oružja koje dolaze u to područje i takozvani lokalni ljudi ljudi iz regije su uključeni. Nemojte zaboraviti da je tu srušen i zrakoplov MH17. To nije bilo posljedica e, pucanja iz puške nekog nevinog građanina, nego su korišteni sofisticirani sustavi. E, slažem se da tu postoji važan humanitarni aspekt. Mi nastojimo učiniti sve što je u našoj moći E, naravno što se tiče škola, što se tiče vode. Ne možete djelovati u terenu ako nemate pristup tom području gdje se vode borbe. Mi kao Europska unija spremni smo e, i Ukrajina. Mi se sastajemo sa njihovim političarima, spremni smo pomoći ljudima u tom području sa humanitarnom pomoći, cestama, e, školama Međutim, ako ne dobijete pristup, što možete učiniti? Oni krenu pucati, čak pucaju i na OSS, a zapravo je dogovoreno da se to neće dogoditi jer su oni neovisna strana. Aktivirali su bespilotnu letjelicu koju je dala Austrija kako bi pratili zbivanja na granici i pucali su e, na tu bespilotnu letjelicu. To je zapravo situacija s kojom se moramo nositi. A u ovom trenutku naravno postoji protokol iz Minska, a onda se organiziraju takozvani izbori. To je protivno načelima iz e, protokola iz Minska. To ne možemo prihvatiti. E, netko se sam e, zove predsjednikom temeljem izbora koje nitko ne priznaje. Znam da postoji suradnja. Kao prvo, mi podržavamo Ukrajinu brojnim aspektima, ekonomski, e, putem financijskih sredstava. Postoji određena podjela rada. Mi se više bavimo e, civilnim aspektom, a NATO vojnim aspektom. Postoji neki programi za vojnu suradnju sa Eh, zemljama NATO-a, ne sa Europskom unijom, jer Europska unija nema sposobnosti recimo platforme za lansiranje raketa i slično. Znam da države članice imaju neke programe i uključene su i SAD isto tako. Postoji opća potpora koju pružamo Ukrajini, ne znam koliko milijardi eh, pružamo u smislu financijske pomoći, a to je najbolje što možemo učiniti kako bi Ukrajina funkcionirala i kako bi se dalje razvijala. Nemojte zaboraviti, ako pogledate razinu razvoja, recimo u Poljskoj i to usporedite e, prije 20 godina i usporedite sa Ukrajinom e, te dvije razine, ostvaren je ogroman napredak. Nadamo se da će se i Ukrajina razvijati da će uložiti sredstva u programe reforme uz pomoć Europske unije i E, da će e, svi ti programe biti privlačni za građane. E, slažem se sa analizom koju smo čuli. i Želio bih reći da u nekim zemljama, ne samo jedna, kažu da mi smo velika zemlja, jedna od zemalja što se tiče analize u svezi s Iranom. Međutim, mi sada moramo staviti na raspolaganje više. E, možda je to nelogično, ali teško je pronaći protuargumente. To su možda više teleološki argumenti. Oni možda smatraju da ne bi bilo dobro dalje razvijati europsku zajedničku obrambenu politiku. Međutim, to je nešto što je navedeno u ugovoru. E, možete koristiti sredstva komisije, međutim e, u ugovoru postoje odredbe prema kojima je jasno da to nije moguće. Uloga Irana vrlo je važna. E, zapravo postoji slika koja se neprestano mijenja. Naravno da je Iran važan što se tiče Sirije, što se tiče poveznice s Ebolom. Međutim, Eh, Iran je suočen sa potpuno novom situacijom. Eh, Imamo pobunu sunita, suniti, šiti. Eh, situacija je vrlo komplicirana. Mi razgovaramo s Iranom jer naravno Iran je važna zemlja u regiji, suočen je s novom situacijom i mislim da se moramo potruditi i pridobiti ih E, naravno sve je to povezano i sa pregovorima o e, razvoju e, nuklearne opreme. Međutim, zamislite samo, 24. studenog će postojati dogovor. Možete li zamisliti implikacije svega toga? Koje će to implikacije imati i na Rusiju? Tržište nafte bit će potpuno drugačije. E, cijene nafte padaju, ako cijene nafte padaju, to će biti loše za Rusiju. Možete li onda zamisliti koje su to strateške promjene do kojih će doći? Da, moramo razgovarati s Iranom e, i moramo razgovarati sa Katarom. E, moramo razgovarati sa Saudijskom Arabijom unatoč ulozi koju su imali i koju imaju i to je sve međusobno povezano, jer kada u određenom trenutku jedna nacija kaže da će vući konce iz pozadine, nastaje određeni vakuum. E, međutim, vakuum nikada ne ostaje prazan e, dugo vremena. E, dolaze drugi igrači i to je ono što se događa. Međutim, kao što sam rekao, jako je važno da Katar, Emirati, Saudijska Arabija, svi sudjeluju u našim naporima u borbi protiv Isila što se tiče pitanja takozvanih stranih boraca i e, državljanstva, to nije nešto čime se bavi naš e, odbor, to je nešto za e, Vijeće za pravosuđe, međutim mogu nešto reći o sastanku našeg odbora i stalnog odbora za unutarnju sigurnost jer oni razmatraju vanjsku sigurnost i bave se sa partnerima što možemo učiniti sa Turskom i drugima, a onda imamo i kolege koji se bave unutarnjom sigurnošću, oduzimaju putovnice, poduzimaju druge mjere, sprečavaju odlazak ljudi ili povratak, a e, što se tiče sporazuma o plinu, to nije na našem dnevnom redu, ali to je sastavni dio općeg programa. Postoje određene potrebne aktivnosti, dolazi zima E, tu imamo jedan širi politički pristup e, cijeloj situaciji sa Ukrajinom. Mi podržavamo Ukrajinu, ali e, moramo osigurati da dobiju potrebne isporuke plina kako bi prebrodili zimu. Taj dogovor je sastavni dio političkog okvira i jako je važan i svi su time bili zadovoljni na našem odboru, ali sigurno i na Koreperu. Mislim da sam već odgovorio na pitanje koje se odnosi na isporuku vojne opreme. Mislim da sam, e, nadam se, dao odgovor na sva pitanja. Thank you, ambassador. Ja mislim, hvala, veleposlaniče. Nastavit ćemo s ovim pristupom, dakle, s jedne strane razmatrati razvoj zajedničke sigurnosne obrambene politike, a s druge ocjenjivati izazove u današnjem svijetu i koji je e, odgovarajući pristup tome svemu od strane Europske unije i drugih institucija. Veleposlaniče Stevenson, hvala vam što ste došli. Evo, sada ćemo napraviti jednu minutnu pauzu kako bismo se e, smjestili e, na predsjedničkom stolu i onda ćemo nastaviti s radom. Hvala. Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas sjednite. We go to the next point of our agenda. Prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o sigurnosnim i obrambenim aspektima programa dvaju programa, Galileo i Kopernik. Sa zadovoljstvom ćemo predstaviti troje stručnjaka koji će sudjelovati u raspravi. Prvi je Frank Azbek, glavni savjetnik za svemir i sigurnosnu politiku Europske službe za vanjsko djelovanje. I biti radi u drugom svojstvu, radi u drugom svojstvu danas, vjerojatno će vam on to reći. Zatim imamo dvoje ljudi iz Europske komisije, gospodin Paul Flamon i gospodin Mauro Fakini. Oboje se bave pitanjima koja se odnose na Galileo i Kopernik. Dakle, najprije gospodin Azbek, imate riječ. Najviše hvala predsjednice na pozivu da vam se danas obratimo o sve važnijem pitanju za Europsku uniju, a to su Sigurnosni aspekti svemira, svemir se razvija i sve više i više je važna tema za Europsku uniju i isto tako se u sklopu toga razvijaju sigurnosni obrambeni aspekti. Sigurnosni aspekt e, uvijek je bio nerazdvojen od pitanja svemira. Puno toga dugujemo svemiru i mir i stabilnost, puno toga duguje svemiru za vrijeme hladnog rata i pored toga svemirska tehnologija ima dvojnu uporabu i tehnologija i svemirske aplikacije imaju isto tako dakle dualnu uporabu i to moramo uvijek imati na umu kada govorimo o svemiru u kontekstu Europske unije. Kada govorimo o uporabi svemira za mirovne potrebe, Europa je malo kasnila. Počeli smo krajem hladnoratovskog razdoblja, a to se odnosi na europske države pojedinačno i zajednički. Početkom 90. godina Europa je počela razvijati svoju svoj europski sigurnosni obrambeni identitet unutar okvira zapadne Europe i tada je stvorena jedna od prvih novih institucija, e, satelitski centar Zapadne Europe 1992. godine. I namjena tog satelitskog centra bila je podržavati donošenje odluka u polju obrambene i sigurnosne politike. E, provjera e, provođenja sporazuma e, o nadzoru kontrole i takozvanih ciljeva iz Petersburga iz 92. dakle humanitarni spas, spaslački ciljevi i održavanje mira i isto tako stvaranje mira. Ukoliko želite donositi političke odluke u vezi sa sigurnosnim pitanjima, treba vam pravovremena i pouzdana informacija. Dobra informacija ne može zajamčiti dobru odluku, ali loša informacija može zajamčiti lošu odluku. I ovo je bilo polazište e, država članica zapadne Europe i e, uvidjeli su da je satelitsko izviđanje e, nužno za dobru sigurnosnu obrambenu politiku i sve države članice Zapadne Europe su e, željeli utemeljiti svoje odluke na zajedničkim informacijama koje će biti neovisne o njihovim obavještajnim sposobnostima, kapacitetima i slogan je tada bio zajednička vizija za zajedničko odlučivanje i za zajedničko djelovanje. Ova ključna misija nije promijenjena kada je satelitski centar integriran u, u Europsku uniju kao agencija Europske unije 2002. godine. Za političke organizacije poput e, Zapadne Europe ili e, satelitskog promatračkog centra e, očit je, očita je bila prednost satelitskog centra za promatranje regija i područja u krizi satelitski centar eh, nudi globalni pristup područjima koja bi u suprotnom bila teško dostupna zbog njihove udaljenosti ili zbog eh, transportnih infrastruktura. U nekoliko dana i u nekoliko sati se na temelju eh, satelitskog promatranja može doći do E, dobrih informacija i nudi se time isto tako i siguran pristup e, tim područjima koja bi, e, kojima, na koja se ne može pristupiti fizički. I isto tako se satelitsko promatranje omogućuje pristup tim područjima u potpunom poštovanju s međunarodnim pravom bez potrebe da se bilo koga konzultira ili da se obvezuje na bilo što. Na primjer, prisustvo osoblja promatrača na terenu ponekad nije moguće i satelitsko promatranje pruža objektivnu sliku situacije pod uvjetom da je područje dostupno satelitskom promatranju, a te informacije lako je dijeliti među zemljama. Europski satelitski centar igra ovu svoju ulogu zadnjih već 20 godina i postao je od neprocjenjivog značaja za E, pomoć u donošenju e, odluka Europske unije glede zajedničke sigurnosne i obrambene politike i vanjske politike. Pređemo sada na Kopernik i njegovu relevantnost za sigurnost i obranu. Kopernik naravno ima puno širu primjenu. Kopernik je program Europske komisije čiji je cilj ostvarenje autonomne, autonomnog promatranja zemlje i e, monitoringa. Jedan od njegovih ciljeva jest zadovoljiti sve veće potrebe Europske unije e, glede e, satelitskih e, satelitskog satelitske kontrole. Kada je 98. prvi put GMS stvoren, to je bio Kopernik, i već godinu dana kasnije je ime promijenjeno u globalni monitoring za okoliš i sigurnost. To je dosta ilustrativno i pokazuje da uprava koja se E, za okoliš ima isto tako i određene sigurnosne nakane. Ja se ispričavam kolegama iz komisije koji će govoriti vjerojatno o GMS-u i GMSS-u puno opširnije, no e, i sam moram reći par riječi s tim u vezi. Dakle, tu imamo šest službi kopneno, pomorsko i druga promatranja i dvije službe koje su važne za našu današnju raspravu. Prva je e, služba upravljanja u slučaju hitnih situacija i druga je e, sigurnosna služba. Sigurnosna služba e, ima tri elementa. Jedan se zove podrška vanjskom djelovanju, druga jeste nadzor kontrola, a treća je nadzor mora. Viska predstavnica je već u svom izvješću pred Europskim vijećem u prosincu 2013. godine izjavila kako će ona i Europska služba za vanjsko djelovanje koristiti Kopernik za podršku vanjskom djelovanju, osobito glede vanjske sigurnosne politike. Program rada Kopernika predviđa da će satelitski centar imati ključnu ulogu i u budućnosti i tome je tako. Jer satelitski centar ima veliko iskustvo kada se radi o e, upravljanju povjerljivim podacima i e, pružanju podrške e, donošenju osjetljivih odluka u sklopu zajedničke sigurnosne obrambene politike. Također je važno da se zajamči da koordiniran pristup kada se radi o e, zadacima Kopernika s jedne strane i satelitskog centra e, s druge strane. Dakle, to se mora e, zajamčiti. I s tog razloga satelitski centar uveliko surađuje s komisijom i službom za pripremu operacija koja je dakle koja radi na izradi operativne, operativne etape. Portfelj je ustanovljen eh, i poljoprivredna je jako široko, radi se eh, bilo o izradi osnovnih eh, karata, o informacijama o izbjegličkim kampovima, zatim o rudama, istraživanju ruda, putnim infrastrukturama, cestovnim infrastrukturama, procjeni štet te nastale u kriznim područjima, zatim kontrola e, sadnje, osobito kada se radi o drogama u određenim područjima. Ova služba je operativno sazrela, no e, treba e, još neke stvari riješiti. Moramo ispitati pravni okvir satelitske kog centra i e, evo služba dansko djelovanje i viska predstavnica su ti koji nam daju operativne e, naputke a e, politički sigurnosni odjel političke naputke Imamo i druge zadatke, osobito kada se radi o nadzoru kontrola. Naime, od stvaranja GMS istraživačkog programa sateliti su ušli u samu definiciju nadzora granica. I poslije sporazum, odnosno radi se na izrad sporazuma između naš ovog programa i Frontexa i to je dokaz e, o značaju suradnje između unutarnje i vanjske sigurnosne politike i mjera i jedni i drugi e, imaju zajedničke ciljeve. Dakle, nastoji se izbjeći dupliciranje e, rada raznih e, agencija, a e, s takva je suradnja predviđena i glede pomorskog nadzora i tako suradnje sa Europskom pomorskom agencijom EMSom. A sada ćemo govoriti o Galileu i GNSS-u, globalnom navigacijskom satelitskom sustavu. Globalni navigacijski sustav poput Galilea daje e, informacije o vremenu i prostoru. I značaj ove tehnologije se ne može nikako precijeniti. Promet, putovanje, logističke, e, komunikacijske službe poput mobilne tehnologije i telefonije, e, bankarstvo i trgovanje, sve to ovisi o konkretnom vremenskom i prostornom lociranju veliki broj država, e, odnosno sada imamo SAD, Rusiju, Kinu, Europsku uniju, Indiju i Japan koji na tome rade. Galileo, satelitski sustav Europske unije, će zajamčiti autonomiju Europske unije za pružanje visokokvalitetne usluge pod nadzorom Europske unije. Tu se radi o civilnom sustavu pod civilnim nadzorom, i to predstavlja e, infrastrukturu od jako velikog značaja za e, naša društva. S obzirom na veliko polje primjene, bilo da se radi o pozicioniranju i lociranju vremenskom, e, ovaj, ovo, ovo može biti dosta skupa stvari. toga. GNSS ima važnu sigurn, važan sigurnosni aspekt. Jedna od službi koje leo pruža moće se koristiti samo pod strogim kriterijima. Galileo koristi jako dobre signale koji su otporni na zamagljivanje. To će biti dostupno europskim državama, članicama i europskim tijelima, među kojima je Europska služba za vanjsko djelovanje, ali u budućnosti bi i treće zemlje mogle biti ovlaštene da koriste E, te e, usluge na temelju konkretnih dogovora koje treba zaključiti. Primjena je, ovo je jako osjetljivo pitanje i političkih sigurnosnih razloga, naime to će iz navednih razloga biti e, jako praćena stvar. Pristup navigaciji, satelitskoj navigaciji je e, važna za zapovjedanje i nadzor e, e, i za snage kao što su policijske snage, nadzor kontrole i službe djelovanja u hitnim slučajevima. Moće se posegnuti za ovim instrumentima u kao što znate, e, vojne službe do sada uveliko su ovisne o američkom GPS sustavu i naravno GPS navigacija e, je od velikog značaja za našu vojnu uporabu. Toga ste svi svjesni. Postojanje GNS sustava može e, izaziva određene prijetnje s kojima će se Europska morati nositi. Te prijetnje dolaze ili od e, neprijateljskih e, snaga, bilo terorističkih skupina ili drugih koji mogu zloporabiti Galeo sustav za svoje e, potrebe, dakle, okidanje, aktiviranje ekspoziva, navođenje oružja i drugo. A isto tako može se europski GNS sustav koristiti kako bi se odbil, e, kako bi se napadalo e, kopnene e, infrastrukture ili korištenje satelitskih infrastruktura protiv satelita Galea. Dakle, prijetnje prema GNSS sustavu podrazumijevaju i ometanje radiofrekvencija, takozvani spoofing ili kibernetičke napade. I e, posljedice e, prekidanja galeo signala bi mogli biti e, daleko sežni. Ukoliko bi se pojavile takve prijetnje, onda bi bilo od ključnog značaja da se donesu jako brzo nužne odluke, dakle u roku od nekoliko sati nakon izbijanja e, uzbune, a e, vidovi odgovora bi mogli biti, na primjer, privremeni ili lokalna modifikacija ili prekid galeo signala i zadržavanje samo e, zaštićenog signala. Ukoliko do takvih stvari dođe u Europskoj uniji, Europske odnosno države članice i infrastrukture, na na temelju e, odluke iz 2014. godine e, donesene su odluke koje e, prepuštaju tu nadležnost Europskom vijeću u Isto tako visoki predstavnik, odnosno predstavnica, može donijeti određene odluke koje mogu naknadno biti izmijenjene od strane vijeća. Zaključno želim još reći par riječi o svemirskom okruženju i infrastrukturama danas je svemir e, konkurentan i zagušen, a situacija je sve teža. Instrumenti, odnosno stanice u svemiru, su izložene sve brojnim prijetnjama. Bilo da se radi o e, satelitskim sustavima, dakle mogu biti uništeni doslovno fizički a znate da se e, određenim državama testiraju takva oružja. Isto tako postoje e, magnetne oluje e, i druge, druge stvari koje mogu uništavati satelite, postoje tu problemi od sudara sa, sa svemirskim, sa olupinama u svemiru. I Postoji dakle pretrpanost e, svemira, to je najveći problem. Naime, 50 tisuća komada olupina ili krhotina koji su veći od 50 cm, a 6 tisuća 600 e, tisuća e, krhotina od već do jednog centimetra se kreće po orbiti i e, oni predstavljaju, dakle, sudar s njima može predstavljati, evo, ekvivalentan je eksploziji od, jednog, e, od jedne ručne bombe. Evo, 2009. godine je došlo do e, sudara Kosmosa 2251 koji je eksplodirao i to je izazvalo stvaranje šestotina šestotina krhotina a isto tako je jedan kineski satelit e, stvorio 2500 krhotina. Kako se Europska unija reša, bori s tim problema? Evo, imamo tri pristupa. Prvi smo već spomenuli, kada sam govorio o Galileu, e, Europska unija mora stvoriti operativni sustav koji je potreban kako bi europski sateliti bili zaštićeni. Drugo, Europska unija poboljšava E, svoju osvještenost situacijom u svemiru. Kao što znate, Europski parlament i vijeće su donijeli odluku da se ustanovi e, program za nadzor svemira i to zasnovano na e, programu Europske unije. Programi Kopernik i Galileo doprinose sufinanciranju. Europski satelitski centar će imati važnu ulogu u smislu podhranjivanja podacima treći projekt e, jest politička inicijativa koju želim navesti i to je treći ključni projekt e, Europske svemirske inicijative, a to je Međunarodni kodeks, e, kodeks za svemirske za aktivnosti u svemiru i ovo je od velikog značaja za održivost aktivnosti u svemiru. Tu se radi o mjeri e, koje radi na transparentnosti i stvaranju povjerenja isto tako na e, uklanjanju krhotina i njoj je cilj isto tako dopuniti e, zakon o svemiru i sada imamo tri otvorene konzultacije u kojoj sudjeluje više od 90 članica Ujedinjenih naroda i tekst je prilagođen u kontekstu e, rasprava koje se vode i nadamo se da će to e, da će to dovesti do e, dobrog pozitivnog zaključka u jako skoroj budućnosti. Hvala. Hvala, gospodin Aspek, sada Paul ima Marić. Euh, madame la Présidente, honorable membre... Uvažena gospođo predsjednice, zastupnici, dame i gospodo, dopustite vam zahvalim da, vam iz, da vas izvijestim o e, Europskom satelitskom e, programu. Mislim da je ovo pokazatelj dobre suradnje s Europskim parlamentom i posjećam vas da e, i bivša povjerenica Nelitrosti došla izvijestiti o navigacijskim sustavima odbor ITRE u rujnu prošle godine ove godine. Govorio sam o sustavima navigacije jer više često ih poistovjećujemo e, sa Galileom i samo isključivo Galileom. No, ja bih vas najprije želio podsjetiti da već imamo sustav koji je operativan i koji se zove EGNOS i koji je utemeljen na sustavu GPS, ali koji poboljšava e, karakteristike GPS-a na europskom teritoriju, a taj sustav funkcionira već određen broj godina i koristi se prvenstveno uh, u uh, aeronautici i operateri tog uh, koji koriste taj sustav su pokazali jako zadovoljnim jer veliki broj postupaka prizemljenja u velikom broju zračnih luka koristi taj program. Mislim da je EGNOS već imao mogućnost e, dokazati sposobnosti određenih agencija, europskih agencija, bilo da se radi o Europskoj svemirskoj agenciji, agenciji za svemir ili drugima, da stvore velike projekte u polju navigacije, satelitske navigacije. Kao što je to e, rekao prije par minuta gospodin Azbek, e, satelitska navigacija je jako značajna. Znate li da 7% bruto nacionalnog proizvoda naših 28 država članica Europske unije ovisi o satelitskoj navigaciji? ne radi se tu samo o lociranju, geolociranju, već i o sinkroniziranju e, u velikom broju e, sektora kao što je energetika, financijske transakcije ili mobilna telekomunikacija. Kako stojimo s Galeom i Egnosom? Treba reći da zahvaljujući e, zakonodavcima imamo konkretan sustav e, i stabilan sustav financiranja u, razdoblju, u narednom sedmogodišnjem razdoblju. Mislim da je to jako važno jer omogućava svim akterima da e, rade u stabilnom okruženju što će omogućiti da se usredotoče na svoj rad kako bi stvorili i pokrenuli ove infrastrukture. Samo još jedna stvar glede e, upravljanja. Dakle, treba znati da je Europska komisija ta koja upravlja tim programom i koja je pred vama parlamentom i vijećem odgovorna za provedbu tog programa. Treba znati da e, su infrastrukture Galea Jegnosa vlasništvo Europske unije, a Europsku uniju predstavlja tu komisija. Imamo jednu međuvladinu agenciju, Europska svemirska agencija, koja je naš e, sistemski inženjer, dakle naša tehnička e, ruka koja nam pomaže da e, koristimo taj sustav, da njime upravljamo i kao što znate prije nekoliko godina smo stvorili Europsku agenciju koja je zadužena za eksploataciju tog sustava. Ta agencija GSA ima sjedište u Pragu i koristi sustav EGNOS, a za nekoliko godina će e, koristiti sustav Galileo. Kako stojimo s Galileom? Evo želim vas posjećati da tu postoje dva velika dijela. Imamo jednu e, kopnenu i jednu svemirsku infrastrukturu. I ljudi prečesto vide samo e, dio iceberga koji je vidljiv, to je ovaj no moramo imati pregled, globalni pregled toga svega imamo na sjevernom e, polu i na južnom polu e, infrastrukture na, na otočju e, infrastrukture koje su i, i tamo i svugdje pod kontrolom Europske unije naravno. Nadzorni i sigurnosni centri, dakle imamo dva nadzorna centra i dva sigurnosna centra za Galileo nadzorni centar e, navodi satelite, a sigurnosni centar e, se stara da svi sigurnosni problemi budu pod kontrolom i e, rade isto tako za jedan od, jednu od službi Galea koju ću za koju minutu navesti. Evo toliko o kopnim infrastrukturama. A što se tiče infrastruktura u svemiru, već se upoznati s tim da smo pokrenuli zahvaljujući Europskoj agenciji za svemir četiri, lansirali smo četiri satelita koji su nam omogućili da vodimo veliki broj e, testova o sustavu i koncepciji sustava. Od 2013. godine ustanovili smo da je sustav e, odlično osmišljen jer smo od 2013. godine prvi put uspjeli izračunati e, napred geolokalizaciju na kopnu zahvaljujući samo isključivo tim četirima satelitima. E, to je urodilo još boljim e, rezultatima no što smo očekivali jer geolokalizacija je bila još i bolja od onoga što su inženjeri e, predvijeli, to sve zahvaljujući atomskim satovima koji, koji se nalaze na satelitima koji su, omogućuju iznimno dobru preciznost. Trenutno se radi na izradi 20 satelita i to od strane njemačke agencije koja zove POAŠ-HB. U osmom mjesecu e, e, lansirano su dva satelita koji su došli na orbitu koja nije bila predviđena orbita i Europska agencija za svemir radi e, uveliko da se ispravi taj problem. I danas je Europska agencija za svemir pokrenula određene operacije s tim satelitima jer iako se nalaze na krivoj putanje e, na krivoj orbiti, oni su u potpunosti pod našom kontrolom i danas Europska agencija za svemir počinje premještati satelite s te orbite kako bi približila orbiti na koju smo ih izvorno namjeravali lancirati. Nećemo nikada doći do točne orbite, ali se možemo dobro primaknuti i konkretni testovi će e, početi u prosincu sa ta dva satelita i e, počet ćemo odmah, a u siječnju iduće godine ćemo odlučiti da li možemo operativno koristiti ta dva satelita u desetak godina koliko je pred, koliki je njihov životni vijek. Što se ovih 20 satelita e, tiče koje e, izrađuje Njemačka, E, njemačko poduzeće OHB. E, trebate znati da ćemo ih lansirati e, uz pomoć lansirnih instalacija koje su pod sa ugovor, koji imaju ugovor sa Ariane Espas. Imamo četiri lansera sa Sojuzom i isto tako imamo ugovor sa Ariane Espas za tri lancera e, generacije Ariane 5, a trebate znati da svaki lancer Ariane 5 može istovremeno, odnosno odjednom lancirati četiri satelita. Ima još jedna jako važna stvar našeg, e, koja se odnosi na naš posao i koja se tiče korisnika. Dakle, zašto stvarati tu infrastrukturu ukoliko e, se ne osvrćemo na potrebe korisnika. Treba znati da smo već osnovali centar za pružanja usluge koji se nalazi u Madridu i on je već djelomično operativan. Puno smo već radili u oblasti istraživanja i razvoja kako bismo e, stvorili aplikacije koje će biti omogućene zahvaljujući Galileo, ali isto tako i EGNOSu. Zatim, agencija iz Praga, dakle GSA, surađuje s najvećim proizvođačima e, satelita na svijetu i vidjeli smo e, njihovo zanimanje i rade se testovi i radi se na izradi novih procesora u okruženju koje predstavlja okruženje, tipično Galile, okruženje za Galileo, kako bi oni mogli već testirati svoje materijale i kako bi mogli da ih stave na tržište čin Galileo postane potpunosti funkcionalni i operativan. Što se tiče sigurnosti, a to je tema koja najviše zanima ovaj odbor, Mislim da je kolega Azbek pružio već dosta informacija, ali želim vas posjetiti na par stvari. Galileo nudi eh, posebnu jednu uslugu, a to je E, PRS sustav, dakle javni ograničeni sustav, a to je doslovno inkarnacija neovisnosti Europske unije glede satelitske navigacije. Kao što se to, to podsjeća GNSS uredba iz 2012. godine, dakle to je uredba koja e, utemeljuje e, Europski navigacijski satelitski sustav, to podsjeća da je PRS ograničen na ona tijela koja su ovlaštena i koja, koja su ovlastile naše vlade. Također će to biti omogućeno dakle, za vijeće, za komisiju i e, Europska služba za vanjsko djelovanje će imati pristup tom sustavu PRS. I to je moguće koristiti samo zahvaljujući određenim ključevima i svaka država članica će moći suvereno odlučivati koji korisnici će imati pristup tim ključevima, a ti ključevi naravno e, koriste za koristenje tog sustava PRS. Kako bismo izbjegli proliferaciju različitih sustava, radimo na usvajanju zajedničkih e, normi, Common Minimum Standards, CMS. To je delegirani akt komisije i uskoro ćete dobiti verziju za koju se nadamo da će biti završna verzija tih zajedničkih mjera. Podsjećam da u slučaju važnih ili ključnih kriza vijeće treba donijeti odluke u skladu s jednom odlukom o zajedničkom djelovanju koja je ažurirana između ostalog u srpnju ove godine. Svaka država članica ima mogućnost imenovati tijelo koje će biti nadležno za PRS i već 14 država članica e, je to napravilo i to je kontaktno mjesto koje treba tražiti od službe PRS e, ključ, pristupne ključeve. Dakle, to se traži od e, sigurnosnog centra i onda će ta, to nadležno tijelo moći distribuirati te pristupne ključeve svim ovlaštenim u državama članicama. Kao što je to rekao kolega Azbek, PRS može biti korišten u velikom broju sektora, no želim evo, evocirati još nekoliko dodatnih sektora kojima se to može koristiti. Dakle, to policijske snage mogu raditi, obalna straža, e, graničari, carine, e, kritične infrastrukture, civilna zaštita, slučaj kriznih žarišta, E, praćenju e, opasnih materija e, u održavanju mira i u obrani. Peres ima jako dobre karakteristike zaštite od zlonamjernih interferencija i isto tako protiv magnetnih oluja koje bi se koristile protiv završno želim reći dakle, da već imamo jedan sustav EGNOS koji funkcionira jako dobro i koji je pokazao koliko je kvalitetan. Radi se još uvijek na e, raz, izradi Galilea. Galileo će staviti na raspolaganje ograničenu javnu uporabu koji je od ključnog značaja za neovisnost, svjetlitsku neovisnost Europske unije i to pokazuje da e, Europa u ovako e, osjetljivom sektoru može zajedno raditi na svojoj zajedničkoj sigurnosti. Hvala. Thank Hvala. Gospođa Fakini ima riječ, izvolite. Gospodin Fakini, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjednice, cijenjeni zastupnici, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je danas biti ovdje i prezentirati vam neke aspekte Kopernikusa. Mnoge od njih već je predstavio gospodin Azbek, ali evo i ja ću e, E, dodatno prezentirati. Za početak bih vas podsjetio na ono što piše u članku 2 o Kopernikusu, naime da je to civilni e, program pod civilnom kontrolom. To želim podvući kao važno. Kao što možete vidjeti, to su neki od ciljeva E, Kopernikusa. Mnogi se tiču okoliša, ali također zaštite ljudi i e, imovine e, i, također su upotrebljivi u upravljanju nekim kriznim situacijama i imaju jedan sigurnosni aspekt. Hvala lijepa. Inače bih završio kod osteopata. E, Kopirnikus je stupio na snagu službeno e, jednom uredbom koja je usvojena u travnju ove godine u prvom čitanju tako da bih doista želio podvući vrlo dobru suradnju sa Europskim parlamentom koji je bio vrlo aktivan i e, e zahvaljujući čemu je to bilo moguće. Zahvaljujući toj vrlo dobroj suradnji e, gospodin Vittorio Prodi bio je izvjestitelj za e, ovu uredbu. E, time je dakle počela operativna faza Kopernikusa i osigurava neophodna proračunska sredstva za period 2014. do 2020. kako bi se osiguralo funkcioniranje takozvane svemirske komponente, dakle satelita i svih e, komponenti koje omogućuju usluge koje pruža e, Koperniku. Što to znači? Ovaj slajd vam pokazuje o čemu se tu radi. Dakle, radi se o satelitima. To vidite na, e, u gornjem ljevom uglu i gornjem desnom uglu. Postoje sateliti koje su e, razvijeni specifič, posebno za Kopernikus, takozvani sentineli. Nadalje postoje misije koje tome doprinose, e, koje, to su sateliti koje su razvile ili zemlje članice ili su to e, sateliti koji postoje u svemiru sa kojih možemo kupovati podatke. E, naše usluge se dijele u šest područja koje mi tri pokrivaju glavne fizičke parametre zemlje, dakle zemlju, atmosferu i vodu Potom imamo tri koja mi nazivamo horizontalnima, to su e, hitne situacije, klimatske promjene i sigurnost, a o tome ću detaljnije reći nešto kasnije. Ovaj program, ovim programom će se zapravo upravljati na decentraliziran način, to ćete vidjeti na sljedećem slajdu. Dakle, to su svi entiteti koji E, će biti uključeni u upravljanje sentinelima. Tu ćemo razgledati sa Europskom svemirskom agencijom i tu se ne spominju neke e, misije koje tome doprinose, ali radimo sa mnogim agencijama u Europi. Što se tiče usluga, mi se temeljimo na najrelevantnijim entitetima u Europi koji su u stanju upravljati ovim uslugama, na primjer na zemlji se radi o Europskoj agenciji eh, u Kopenhagenu, eh, potom eh, jedna agencija u Redingu u Ujedinjenom kraljevstvu i jedan, jedna agencija u Francuskoj također koja ima te sposobnosti. Što se tiče sigurnosnog aspekta, o tome ću reći nešto detalje to, to smo dakle mi sami i Frontex. Kao što je već spomenuo gospodin Azbek, osobito kad je riječ o e, vanjskom djelovanju. Dakle, što se tiče e, usluga, to je ono na što ćemo se koncentrirati danas. E, u uredbi se spominje da je da su sigurnosne službe trebaju e, pružiti informacije e, kako bi podržale civilnu sigurnost e, u Europi e, u svrhu prevencije kriza, spremnosti da se odgovori na izvanredne situacije i za nadzor granica i E, morskog prostora i također kako bi se e, podržalo e, vanjsko djelovanje. Informacije se dakle pružaju ekspertima koji ih potom mogu upotrebljavati za svoje, u svom radu. Dakle, rekli smo tri područja, dakle nadzor granica je prvo područje, tu e, zapravo pružamo podršku Eurosuru, tu e, surađujemo sa Frontexom kako bismo e, taj alat delegirali, ali Frontex tu neće djelovati sam, nego će surađivati sa EMS-om i EUSC-om. Dakle, EMSA je E, nadležna za pomorski nadzor, a EUSC za nadzor zemlje kopnenog dijela. Dakle, oni rade ono što Frontex radi u području nadzora granica. E, često nas pitaju, na primjer, što možemo učiniti u situacijama kao što su imigracije, ilegalne imigracije i tako dalje. Mi se time bavimo, pokušavamo povećati kapacitete sustava u tom području i također imamo već neke početne rezultate. Na, trenutno smo još e, na razini projekta, ali e, to, će se moći praktično primjenjivati. Nadalje, e, integrirani pristup i podrška u zajedničkom u, okolišu e, dijeljenja zajedničkih informacija tu se radi o graničnoj kontroli pomorskoj sigurnosti e, carinskim e, vlastima policiji okolišu pomorskom okolišu i kontroli ribolova potom treća stvar je podrška Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Dakle, tu se radi o e, pruženju humanitarne pomoći, odgovoru na krize, zaštiti ljudskih e, prava, e, mirovnim e, nastojanjima i tako dalje. To je još jedno dodatno dodatni alat gdje pružamo dodatne informacije u podršci ovih aspekata. Kao što sam već rekao, e, naš plan provedbe odnosi se na tri područja, dakle e, nadzor granica, suradnji sa Frontexom, e, naravno da surađujemo sa vladama, ali naravno satelitski centar je jasno reguliran zakonima. Naravno da ćemo imati ugovore i sa sektor, industrijskim sektorom i e, novac koji tu e, se bude zaradio će se primijeniti na kako bi e, sustav mogao funkcionirati. Naša politika što se tiče upravljanja podacima, tu nastojimo biti otvoreni u najvećoj mogućoj mjeri. Većina podataka koje e, na raspolaganje stavlja Kopernikus nisu osjetljivi, nisu povjerljivi. Dakle, e, time što su, što su ti do, e, podaci dostupni, moguće je moguće da ti podaci budu dostupni, široko dostupni. Mislimo da ćemo na taj način moći omogućiti stvaranje novih poduzeća u Europi. A to se ispominje u našoj politici upravljanja podacima. Međutim, ta politika ima različite aspekte, na primjer e, podaci koje skupljaju sateliti Sentinel naše analize pokazuju da ti podaci zapravo nisu povjerljivi i oni su potpuno dostupni i otvoreni. E, e, proizvodi, uslužni proizvodi Kopernikusa su slobodni, e, potpuni otvoreni. naravno postoje neke licence koje pritom moramo uzimati u obzir iz nekih sigurnosnih e, razloga kako bi se zaštitili sigurnosni interesi Europske unije ili zemalja članica. E, iz tog razloga služba za vanjsko djelovanje se na primjer konzultira u svim e, situacijama kad se radi o hitnim situacijama i kriznim situacijama a jedan od članaka uredbe, e, članak 25, predviđa procjenu e, sigurnosnog okvira Kopernikusa i trenutno je u izradi studija koja e, će to analizirati, a očekuje se da će biti dovršena i gotova 2015. Još samo jedan slajd koji pokazuje zapravo uštede koje možemo postići pomoću Kopernikusa Dakle, vidjeli smo što Kopernikus može e, učiniti e, kada se spominju iznosi kao što su 4 milijarde, 7 milijardi, ali kad vidite što se tu može učiniti i postići u različitim područjima i kad se izračuna trošak za naše građane, onda trošak iznosi manje više 1 euro po glavi stanovnika za sve to. Dakle, trošak zapravo nije veliki, a financijske koristi su ogromne i, i e, mjere se u milijardama. E, nadalje bit će stvoreno oko 40 do 50 tisuća radnih mjesta i tako dalje. Ti se podaci također analiziraju. U nekim slučajevima naravno E, vrlo su subjektivni jer kad se radi o klimatskim promjenama e, neke se, e, neke se podatke teško može procijeniti na pipljiv način ali u svakom slučaju se je to predmet za razmišljanje. Hvala lijepa gospodine Fontini. Otvaram raspravu. Riječ ima gospodin Donžon. Hvala predsjednice. Biću kratak. Vođeno je nekoliko rasprava o policiji, svemirskoj policiji i e, aspektu, sigurnosnom i obrbenom aspektu. Dakle, moj klub zastupnika i ja neupitno podržavamo tu politiku, europsku politi, svemirsku politiku i njenu komponentu, obrambenu komponentu za koju smo se uvijek zalagali. Ispričavam se što se vraćam na jako konkretan slučaj eh, lansiranja satelita ovog eh, ljeta, no htio bih eh, da čujemo malo više od ovoga što ste rekli. Naime, nada da će sve biti u redu u narednim lansiranjima. Da, naravno, to možemo očekivati, no e, da, iako nećemo doći do probitno predviđene orbite, primit ćemo joj se. Dobro, sve je to dobro. Ali ja bih htio da nas podsjetite, jer mislim da su vođene, da su postojala istražna povjerenstva i htio bih čuti ko, koje su to e, greške, nefunkcionalnost do kojih je došlo i uvijek se postavljam pitanja političke prirode glede odabira lansera Sojuz. Htio bih da se osvrnemo na to, jer Kopernik, pardon, Galileo nam je prodan doslovno, dakle koristim pravu riječ, prodan nam je Galileo, a mi političar prodajemo Kopernik, pardon, Galileo, opet sam pogriješio, dakle prodajemo ga kao ključni instrument e, strateške neovisnosti Europske unije. To je iznimno skup program koji je izazvao određene polemike nekim državama članicama glede financiranja i svaki put oni koji se zalažu da taj program, kao što sam ja, išli su se boriti za taj program govoreći da je to ključni instrument za e, stratešku neovisnost Europske unije. taj instrument se raspadne, ispričam se na ovom izrazu, zato što smo posegnuli za stranim silama, a u, do te mjere strateškom e, polju ne možemo reći da su te sile bile jako dobro namjerne prema nama. I Evo vidimo kakva je sada situacija sa krizama, dakle to je tim prije problematična stvar. Dakle, htio bih da se osvrnemo na povijest tog partnerstva sa Sojuzom i da čujemo kako se stvar može razvijati. Hvala. Hvala, gospođa Ana Gomeš ima riječ. Hvala, gospođa predsjednice. Želim zahvaliti našim govornicima na vrlo zanimljivim prezentacijama. su nam rekli, vidim da je tu došlo do jednog razvoja. Sjećam se da je e, bilo velikog okljevanja e, u vezi sa ovim programima svojedobno. To je bio program koji je zahtijevao vrlo sveobuhvatan pristup. E, Europske unije i kad je između ostalog kad je riječ o financiranju, zajedničkom financiranju i mislim da je tu Europski parlament doista odigrao važnu ulogu e, kako bi se to zajedničko financiranje učinilo mogućim. U to vrijeme naš pristup je bio da ovi programi nemaju veze sa sigurnošću i sa vojnom upotrebom, da su isključivo namijenjeni civilnoj upotrebi. Međutim, sad vidimo da i tekako imaju veze sa našom sigurnošću i obranom i strateškom pozicijom i samostalnošću. To je sada e, jasno, jer s jedne strane naravno imamo e, civilnu upotrebu, ali također i E, sigurnosne i obrambene ciljeve koji se ne mogu e, odvojiti od ovih drugih. Uloga svih tih programa, e, semirskih programa i različitih primjena njihovih, dakle satelitske snimke, EGNOS i tako dalje. Sjeća se, na primjer, koliko je to bilo važno za našu vanjsku politiku, kao što je već spomenuto. Sjećam se važnosti satelitskih snimki koje su koje je Europska unija doprinjela e, miravnom e, procesu u Ačeu e, nakon i rješ, i e, nakon e, tsunamija e, indonezijska vlada je dobila snimke od Europske unije koje su bile od ključne važnosti kako bi ljudi mogli rekonstruirati svoje kuće odnosno svoju imovinu i to ključno pitanje nije onda dodatno kompliciralo mirovni proces. Danas imamo mir u Pokreni Ače. Europska unija je tu odigrala ključnu ulogu i potpuno sam sigurna da je to bilo vrlo, od vrlo, vrlo središnje važnosti. Dakle, moje pitanje, a ja dijelim zabrinutost koju je izrazio Arnaud Danjean, e, o tome da mi tu ovisimo o jednoj drugoj sili koja zapravo nije vrlo pouzdan partner Nedavno smo, na primjer, imali jednu seriju preleta ruskih vojnih aviona preko našeg teritorija. E, to je se, se češće događa u toku prošle godine ispojeno sa ogromnim rizicima i za naše civilno zrakoplovstvo. Dakle, to je jedan vrlo konkretan slučaj gdje ja vjerujem da e, funkcioniranje ovih sustava može odigrati doista e, ključnu ulogu. Već je spomenuto da su da su i naše mirovne snage u prekomorskim područjima e, koje su izložene velikim rizicima da je i za njihovu sigurnost su važni ovi sustavi e, spomenuli ste ulogu EMSE EMSA je radila mnogo stvari koje su bile doista važne za našu zaštitu, za našu obranu, ali nije imala mandat za to. A vidim da e, sada da se to sada promijenilo. Ne mandat, ali e, pretpostavka je sada da e, će se to riješiti. Moje pitanje je da li naše vlade, zemlje članice, zapravo shvaćaju e, što je tu u igri, o čemu se tu radi, o kakvim se prijetnjama radi i do, kakve bi posljedice imalo e, ugrožavanje ovih e, programa i ovih sustava. Da li to zemlje članice uopće shvaćaju? E, neke zemlje članice, osobito Velika Britanija, neću okljevati da to jasno i otvoreno kažem, oni e, izgleda ne shvaćaju o čemu se tu radi jer niti jedna zemlja članica sama nije u stanju sama financirati takve programe tu nam je neophodna europska sinergija i kad vidim e, ogromne rezove financijske rezove u našim gospodarstvama na, e, na gospodarstvima na nacionalnoj razini i na razini Europske unije E, ja se pitam da li naše zemlje članice i da li vlade zemalja članica uopće shvaćaju što je tu e, u pitanju odnosno e, kolika je strateška važnost ulaganja i jačanja ovih programa o kojima ste nam danas došli nešto reći. Hvala lijepa. Hvala gospođo Gomeš. Gospodin Kampel Baneman ima riječ. Hvala gospođo predsjednice. Ja e, poštujem e, tehničku ekspertizu naših gostiju danas, ali e, pitam se u vezi sa troškovima koji se procjenjuju na 20 milijardi eura u sljedećih 20 godina. S druge strane tu ne postoji fiksni proračun, a sada kao što vidimo stvar ne funkcionira Sateliti e, su e, lansirani u krive orbite, po informacijama koje ja imam, e, neće ih se moći pomaknuti u prave orbite. Dakle, oni ne služe svrsi radi koje su lansirani. Sad se zato pitam o opravdanosti svih tih troškova zašto jednostavno ne usvojimo ne počnemo upotrebljavati američki e, GPS sustav time bismo uštedili troškove za naš vlastiti koji moramo plaćati ja sam zabrinut e, što je Wikileaks na primjer imao e, E, citat koji, u kojem piše da tvr, jedna od tvrtki koje, koja proizvodi te satelite je napisala da je Galileo zapravo glup sustav koji služi francuskim interesima koji e, proizvode imaju koristi od toga što proizvode te satelite. Što kažete na to? Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Kao prvo htio bih skrenuti vašu pozornost na e, pitanje sigurnosti. Po mom mišljenju od ključne je važnosti da unutar troškova posjetimo pozornost na e, sigurnosnom elementu o e, aspektu ovih satelita kako bi se Europska unija osjećala sigurnom E, naravno da e, su moguće greške ali bitno je e, važno ih je pokušati izbjegavati htio bih potvrditi da se slažem da bi Kopernikus sustav Kopernikus trebao da se treba dalje razvijati jer je to od velike važnosti za našu sigurnost također valja E, imati na umu i sva druga područja koja su spomenuta. Htio bih još jednom naglasiti da e, sam uzeo riječ zato što postoje daleko dalekosežne e, zabrinutosti u vezi sa suradnjom u vezi sa ovim sustavima gdje postoje sumnje da je tu došlo do namjernog e, smanjenja učinkovitosti ovih sustava. Ja bih također htjela postaviti pitanje našim e, gostima. Moje prvo pitanje e, upućujem gospodinu Flamonu. Da li je sustav koji je trenutno u punoj funkciji da li se on temelji na američkom GPS-u. Europski sustav Galileo se stalno poboljšava, ali da li su ta dva sustava kompatibilna? Ono što želim znati je da li ćemo e, zamijeniti Galileom u e, skoroj budućnosti. Također želim e, izreći jednu političku izjavu, osobito nakon ovoga što je govorio gospodin Danjon. Sigurno nema sumnje da da su razlozi za e, realizaciju e, sustava Galileo bili naša želja da budemo autonomni i neovisni, ali jasno vidimo da smo htjeli e, postati neovisni od SAD-a ali postoje tu područja o kojima trenutno e, sporazumi o kojima se trenutno raspravlja po mom mišljenju rezultat takvih političkih težnji je sljedeći mi smo uspostavili veze sa partnerom koji e, se pokazuje da je ne samo nepredvidiv dakle nepouzdan kao partner što mislim da je vrlo blaga, blaga riječ jer imamo posla s partnerom koji e, povrijeđuje naš zračni prostor na vrlo ozbiljan način i na mnogo mjesta, dakle njihovi vojni avioni povrijeđuju naš zračni prostor, što predstavlja prijetnju našem civilnom zrakoplovstvu i našim građanima. Dakle, imamo posla s partnerom koji je agresor na jednu od zemalja koje su potpisale sporazum o pridruživanju s Europskom unijom. Taj partner također predstavlja e, rizik za i opasnost za mnoge zemlje e, središnje i istočne Europe. Dakle, moje pitanje svima vama, gospodo, je sljedeće. Znam da ste vi stručnjaci za ovo područje, ali da li mislite da je ono što nam je sada potrebno jedna nova analiza cijelog tog političkog sustava imajući na umu to partnerstvo koje sam upravo spomenula. I još jedno pitanje koje se tiče financiranja. Htjela bih postaviti jedno službeno pitanje e, komisiji i možda visokoj predstavnici za vanjsko djelovanje moje pitanje se tiče troškova troškova jednog takvog poduhvata ne samo da su milijarde eura koje su već investirane u ovaj sustav jer nitko razuman nije voljan e, odustati od projekta koji nas je već koštao ne samo toliko napora i osnivanje institucija koje su osnovane da bi te sustav funkcionirao nego koji nas je koštao i toliko financijskih sredstava. Dakle, moje pitanje je a upućujem ga na neki način i gospodinu Danžonu. Da li je taj sustav koji e, se trenutno koristi u Francuskoj Gojani. Koliko sam ja informirana, bit će e, lansirani novi sateliti. E, prije lansiranja Arijane mi ćemo nastaviti upotrebljavati e, lansirne rampe za Sojuz. Zar to nije dovoljan razlog da e, raskinemo taj sporazum? A sada bih e, zamolila naše paneliste, goste da odgovore na postavljena pitanja, najprije na pitanje gospodina Donžona. Ne pa nije mi bilo jasno zašto se meni postavlja pitanje. Ja jesam francuz, ali ne vodim e, kuru, e, tako da moja, moja nacionalnost, moja državljanstvo nema nikakve veze s Galeom i Lancerima. E, toliko. Mr. Asbeck first and then Prvo gospodin Azbek, onda gospodin e, Flaman e, i onda gospodin Vakini. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem na postavljenim pitanjima i na ljubaznim komentarima. Tu poneprije mislim na komentare koje je iznijela gospođa Gomež s obzirom na ulogu satelita u prošlosti. Pokušat ću kao prvo dati odgovor na pitanje koje se odnosi na svijest e, o značenju sigurnosti u svemiru. Slažem se s vama kada kažete da je razina svijesti o značenju sigurnosti u svemiru nešto što se uvelike razlikuje od e, jedne države članice do druge. Naravno, među državama članicama postoje one koje su više angažirane što se tiče svemirskih pitanja i postoje one druge koje se manje angažiraju. Međutim, ono što mi pokušavamo učiniti je podići razinu svijesti u svim državama članicama u smislu da se svi oslanjamo na usluge koje se pružaju uz pomoć infrastrukture u svemiru i zato moramo osigurati funkcioniranje europskih svemirskih sustava bilo da se radi o funkcioniranju na razini Europske unije, bilo da su za njih zadužene pojedine države članice ili Europska svemirska agencija ili Europska unija. U svakom slučaju sigurnosni aspekt je jako važan i o tome moramo voditi računa. a moramo biti svjesni toga i da opća situacija što se tiče, što se tiče svemira može postati još teža. E, spomenuo bih e, i nadovezao se na inicijative koje su u toku. Postoje određene aktivnosti usmjerene na podizanje razine svijesti, a mi osim toga sudjelujemo u svakoj raspravi koja se vodi u državama članicama. E, koliko mi je poznato, vodit će se rasprava na političkom i sigurnosnom odboru u drugoj polovici studenog i tada ćemo također govoriti o svemiru i e, pitanju sigurnosti u svemiru. E, toliko o toj temi. Bojim se da ne mogu dati odgovor na pitanje koje se odnosi na mandat EMSE. Naravno, e, cijelo to pitanje e, pomorskog nadzora i sve veće značenje pomorskog nadzora predstavlja nešto o čemu govore i vanjski partneri. Postoji dijalog u različitim fazama razvoja sa SAD-om, osim toga sa Japanom. E, pitanje korištenja e, prostora za pomorski nadzor i svijest o situaciji na moru e, sve više dobiva na značenju. Što se tiče pitanja korištenja Galilea u odnosu na GPS. E, tu neću govoriti o pitanjima ekonomičnosti. E, komisija je daleko više kvalificirana da nešto govori o tome. Međutim, želio bih nešto reći o odnosu sa SAD-om u ovom kontekstu. Svi znamo da je prije nekih deset godina e, situacija bila takva da je SAD imao velike rezerve što se tiče projekata Europske unije. E, tu je u međuvremenu došlo do dramatičnih promjena. E, to vidimo u redovitoj razmjeni informacija sa SAD-om. E, SAD cijeni to što postoji skupina država koje misle slično i koje se nalaze u Europskoj uniji, koje zajednički rade E, i provode aktivnosti koje su komplementarne američkom e, sustavu GPS. SAD je zainteresiran za tjesnu suradnju sa Europskom unijom u ovom području. E, pitanje komplementarnosti važno je pitanje upravo zato što postoji sve veća ovisnost svih slojeva ljudskog života o satelitskoj navigaciji. E, imali smo neke slučajeve, recimo tijekom ljeta je ruski sustav e, e, bio izvan rada dan ili dva, izvan pogona i u takvim situacijama vidite do čega to može dovesti. Zamislite da dođe do kvara GPS-a. Mislim da bi u takvoj situaciji svima bilo drago da postoji neki rezervni sustav E, koji funkcionira komplementarno. Mi ne znamo hoće li političke okolnosti eventualno prisiliti SAD da izmjene razinu usluga GPS-a iz bilo kojeg razloga. U takvom slučaju Europska si unija ne može dopustiti da naprosto nema pristup preciznoj satelitskoj navigaciji posebno kada se radi o onim uslugama e, koje uvelike ovise o tome, a to su naravno e, državne usluge, usluge upravljanja između ostalog. E, što se toga tiče, potpuno smo ovisni ekonomski gledano i smatram da je to važan strateški korak Europske unije u ovom kontekstu. Gospodin Flaman ima riječ, izvolite. Hvala, predsjednice. Najprije ću odgovoriti na pitanje gospođe Gomeš koje se odnosi na sigurnosni aspekt i na pitanje da li su države članice svjesne pitanja sigurnosti, odgovor je jasan, da, jesu. A objasnit ću vam zašto je to konkretno vidljivo glede Galilea. Naime, imamo veliki broj instrumenta koji u čijoj koncepciji sudjeluju 100% države članice i glede sigurnosti i čvrstine e, ovog cjelokupnog sustava. Imamo jedan odbor koji nameće obveze i ograničenja koja se tiču sigurnosti e, sustava Galileo, jer države članice imaju iskustvo, one daju svoj doprinos i govore nam što bi, koje potrebe e, Galileo treba zadovoljavati. Zatim, na, kada se stvori sustav, prije nego što postane operativan, države članice sudjeluju u e, odobravanju e, sigurnosnih protokola, dakle države članice odobravaju ili nameću veto glede postavljanja novog satelita ili nadzornog centra i to je dakle odbor za odbravanje sigurnosnih kriterija i tu imamo predstavnike svih država članica odnosno određenog broja država članica. Zatim imamo dakle članove u odboru i tu imamo konkretne stvari kao što su centri za sigurnost jer imamo dvostruki e, dva centra za sigurnost u Francuskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Zatim postoji još jedno polemično pitanje o postojanju razlogu postojanja Galilea. Naime, od 2004. godine imamo sporazum s Amerikancima i u biti e, to što imamo taj sporazum s Amerikancima e, došlo je do toga zato što i oni su svjesni potrebe da postoji e, neki drugi sustav za satelitsku navigaciju mimo samog GPS-a. Podsjetimo se, ti sustavi su e, fragilni, teško ih je e, osnovati, pokrenuti. Sjednjim američkim državama je trebalo 20 godina za to. Rusi su lancirali više od 120 bionas satelita prije nego što su stvorili nešto što više manje funkcionira. Dakle, to je bilo i još uvijek jeste korisna infrastruktura koja i e, učiniti da sve počiva na jedinstvenoj, jedin, jednoj jedinoj infrastrukturi bilo bi neodgovorno. I kao što sam malo prije rekao, 7% globalnog gospodarstva se temelji na tim e, sustavima satelitske navigacije. I zadnja točka, trebamo imati na umu da i Vijeljena kraljevina u potpunosti koristi e, Galileo sustav jer e, je britanska industrija e, jedna od onih koji uveliko sudjeluju u tome svemu koje dakle jedna britanska tvrtka uveliko radi na tome kao što rekoh imamo jedan sigurnosni centar u Swanwicku u Ujedinjenoj kraljevini i konačni argument jest da su vijeće i parlament usvojili uredbu prema kojoj se treba e, izraditi sustav Galeo. Što se tiče konkretnijeg pitanja gospodina Danžana e, glede pitanja lansiranja. Najprije dopustite da kažem da služba za lansiranje jeste rizična stvar. Vjerojatno ste prošlog tjedna vidjeli spektakularne E, slike lansiranja u SAD-u e, koje je organizirala tvrtka Orbital Sense e, i satelit je eksplodirao nekoliko sekundi nakon lansiranja. Saznali smo da je i poduzeće Virgin Galactic imao probleme sa, a oni rade na Virgin Spaceship 2. Dakle, lansiranje u svemir je uvijek bila riskantna stvar i stopa učinkovitosti najboljih na svijetu, a to su Sojuz i Ariana 5, e, oni su došli do stope uspješnosti od 80%. Dakle, u svakom slučaju, kako to krenemo, ima određeni jedna petina neuspjeha. Oko 28. imali smo lansiranje u Franskoj Vajani sa lansera e, Sojuz koji su lansirali e, satelite na krivu orbitu. Odmah nakon toga društvo Ariane Espas koja je zadužena za taj e, ugovor i to lansiranje je pokrenula e, istražno povjerenstvo. U tom istražnom povjerenstvu bilo je malo manje od deset članova istražnog povjerenstva među kojima i gospodin Peter Dubok, bivši glavni E, inspektor e, Europske svemirske agencije koji je bio tu, dakle on je veliki stručnjak i bio su uz njega francuski, engleski, italijanski, njemački i drugi e, stručnjaci i ti ljudi, dakle, članovi tog izbornog povjerenstva su napravili istragu, klijent je bio tu također predstavljen, ja sam osobno sudjelovao u tom istražnom povjerenstvu. Imali smo veliki broj e, sasnaka, e, bilo u sjedištu Ariane Spas, bilo u Moskvi, u e, uredima Glas Kosmosa. Sve s ciljem da analiziramo sve podatke koje smo, koje smo imali na raspolaganju. Dakle, bavili smo se tim telemetrijskim informacijama. To su informacije koje dolaze od samog onsera radili smo, analizirali smo veliki broj schema lansiranja tog sustava, iznijeli smo određene hipoteze koje smo suočili sa simulacijama i drugim informacijama kako bismo vidjeli koji je uzrok problema koji je iskrasno. Naravno, uvijek smo pametni nakon događaja, no problem je bio jednostavan imali smo dva crijeva, dvije cijevi koje su bile međusobno povezane, a nisu trebala biti povezana. I e, iz razloga termičke razmjene, jedan proizvod koji se zove hidrazin, koji omogućuje sustavu da se orijentira, se zaledio na neko vrijeme i to je na kraju krajeva izazvalo e, to što su sateliti završili na krivoj orbiti. Mogao bih ući, zaći u puno više detalja, ali predlažem da to napravimo u skavu e, mimo ovog sastanka. U svakom slučaju svi e, članovi izbornog povjerenstva su e, uvjereni 100% da su našli razlog tog problema, dakle tu se radilo o tehničkom problemu agencija koja je zadužena bila za lansiranje, dakle Ariane Spas, poduzela određen broj mjera kako bi riješila te probleme i kako bi se vratio dakle Lancer Sojuz u uporabu. Treba znati da su već prošlog tjedna lanseri koji su koristili identičan Lancer Sojuz napravili jedno lansiranje državnog ruskog satelita koji se zove Meridian i e, lansiranje je jako dobro funkcioniralo ovog mjeseca će Rusi koristiti ponovno Lancer Sojuz u istom konfiguraciji kao što je naša kako bi lansirali do, dodatne bionas eh, satelite. U prosincu Sojuz će ponovno biti korišten, eh, no ovaj put eh, iz baze u Kurua, u baze Kuru u Francuskoj Gujani, tada će biti lansiran O3B vlasništvo Luksemburške kog poduzeća SOS Astra. Dakle, kao što vidite, ovaj Lancer Soyuz je pouzdan i klijenti imaju povjerenja u i sustav funkcionira. A kako smo uopće došli do korištenja Sojuza? Galeu je potrebno za Galeo je potrebno lansirati 30 satelita. Mi smo se obratili jedinom europskom operateru koji lansira satelite s područja koje je pod nadzorom Europske unije. Tu se radi o Franskoj Gvajani. Imamo e, sigurnosne obveze i ograničenja koje su nam nametnuli e, stručnjaci država članica i koji su nam rekli da se može e, lansirati satelite, ali samo isključivo s teritorija koji je pod kontrolom Europske unije. I jedini koji to radi jest Ariane Spas. Ariane Spas tada je nudila tri tipa lansera. Mali lancer koji se zove Vega, ali koji uopće nije prilagođen našim potrebama, drugi je bio Sojus i treći Ariane 5. Ariane 5 nije bila kompatibilna za lansiranje naših e, satelita Galileo, dakle de facto smo se našli u situaciji da smo se opredijelili za lancer Sojus koji jako dobro funkcionira, koji ima e, visoku stopu pouzdanosti i koji se komercijalno koristi e, u okviru Ariane Espas tvrtke. Od tada smo radili sa Ariane Espas, s Europskom svemirskom agencijom i proizvođačem tih e, europskih lansera, dakle lansera Ariane 5, kako bismo učinili sustav Ariane 5 e, također kompatibilnim sa satelitima Galileo. Dakle, u kolovozu smo potpisali ugovor sa društvom Ariane Spas kako bi nam stavili na raspolaganje tri lansera Ariane 5 i to će nam omogućiti da imamo izbor između dva lansera Sojuza i Ariane 5. Ne bi bilo dobro da lansiramo u orbitu, u orbitu sve Galeo satelite isključivo jedino sa lanserima Ariane 5 to je važno također i iz tehničkih razloga, naime trebamo staviti satelite na određene orbite i potrebna nam je ta fleksibilnost da ne moramo svaki put lansirati po četiri satelita, već samo dva i iz tog razloga mislimo da je važno da nastavimo koristiti i lansere Sojuz i lansere Ariane 5. No, kao što sam rekao, već smo eh, popisali ugovor Sarjan Espasom, na temelju kojeg ćemo moći lansirati e, svoje satelite s četiri lansera Sojuz i e, e, pet, Ariane 5. U prosincu ćemo ponovno vidjeti kad i kako ćemo koristiti koji od tih lansera. Dakle, u prosincu ćemo vam moći proslijediti informacije o tome, o lansiranju, budućem lansiranju satelita Galileo. Eto, toliko predsjednice, hvala. Hvala lijepa, gospodine Plaman. Gospodine Fakini, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želio sam samo spomenuti činjenicu da uprava iz koje dolazim u glavnoj upravi za poduzetništvo e, se bavi ne samo Kopernikusom nego i pitanjima koja su povezana sa svemirom. Jedno od pitanja kojima se u ovom trenutku bavimo je politika lansiranja satelita u budućnosti. Pritom moramo uzeti u obzir sva pitanja koja su do sada spomenuta. Moram također reći da prvi Sentinel Kopernika koji je lansiran u travnju sa lansirane platforme Sojuz, to lansiranje bilo je uspješno, imali smo više sreće. To je bila naša odluka koja se pokazala ispravnom. Međutim, točno je da mogu postojati određena politička pitanja koja ponovno mogu dovesti u pitanje i pokrenuti raspravu o ovoj odluci i zato ova dva sentinela koja se trebaju lansirati, Sentinel 2 i 3, e, koja se trebaju lansirati 2015. Jedan od njih lansirat će se na lansirnoj platformi Vega, a drugi pomoću rakete. E, to procjenjujemo i ovisno o političkoj situaciji vidjet ćemo koje će to biti rješenje i koja ćemo pitanja morati razmotriti prije donošenja odluke. Postoji još jedan element koji moramo uzeti u obzir, a povezan je sa Sojuzom, a nema veze sa Kopernikom niti Galileom. E, sastoji se u tome da je to zapravo jedini, e, jedina lansorna, lansirna platforma e, koja može osigurati lansiranje satelita ovdje i to je jedan od razloga zbog kojeg nećemo odustati to je jedina lansirna platforma koja u ovom trenutku može lansirati rakete i e, putovanja astronauta u svemir i njihov povratak. E, postojeće određena relevantna pitanja. Imali smo dosta uspješnih aktivnosti mislim eh, da aktivnosti povezane sa Kopernikom eh, eh, sve više predstavljaju nešto o čemu možemo čitati i u novinama. Ja vam ne mogu sada ponovno govoriti o pravom mandatu. Što je to što smo stavili na raspolaganje MC, odnosno Koperniku u smislu sigurnosne mreže? Primjerice, ovu infrastrukturu možemo koristiti i za borbu protiv piratstva, a isto tako kako bismo e, otkrili ili došlo do nezakonitog isticanja nafte u more. Što se tiče podrške država članica aktivnostima u svemiru i što se tiče visoke cijene i mi smo zabrinuti, međutim naše iskustvo pozitivno. Kada smo razgovarali o višegodišnjem financijskom okviru, našli smo se u situaciji u kojoj je bilo potrebno financirati cijeli niz e, politika i mjera, a pritom je e, ukupni proračun ostao isti, odnosno bilo ga je potrebno smanjiti. Prvobitno nije bilo predviđeno da Kopernik bude sastavni dio višegodišnjeg financijskog okvira, upravo zbog e, ovog jaza, e, sve veći broj aktivnosti, a manje financijskih sredstava. Međutim, u konačnici, zahvaljujući potpori država članica i potpori Europskog parlamenta, Kopernik je uključen. Tako da sada govorimo o operativnom programu, programu koji funkcionira i koji će donijeti rezultate koji su predviđeni u narednih sedam godina. Mislim da je u konačnici na političkoj razini došlo do zaključka da je ovaj program iznimno važan. Što se tiče sigurnosti Kopernika, kao što sam rekao, će se istraživanje kako bismo procijenili sigurnost sustava ne smatramo da će se pojaviti otvorena pitanja u pogledu infrastrukture što se tiče recimo aktivnosti na moru, kopnu. E, provjerit ćemo samo je li potrebno uvesti određena ograničenja što se tiče sigurnosnih usluga i usluga u kriznim situacijama, ali više ćemo informacija imati sljedeće godine. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Pakini. E, budući da nema daljnjih pitanja, ja bih vam željela postaviti dodatno pitanje. Možete li nam reći nešto više o istraživačkom aspektu programa Kopernik? I možete li nešto reći i o doprinosu država članica što se tiče samog sudjelovanja institucija i pojedinaca u programu odnosno sudjelovanja raznih država članica. Izvolite. Hvala lijepa na ovom pitanju. Ako pogledamo sve aktivnosti koje se odvijaju u svemiru, a koje komisija vodi u ovom trenutku, uzimajući dakle u obzir Genesis Kopernik i e, svemirsko istraživanje, jer o tome nismo skoro ništa rekli, e, imamo negdje oko 12 milijardi za razdoblje od 7 godina. 1,4 milijardi za svemirsko istraživanje uključeno je u Horizont 2020. Ne postoje i nisu predviđene istraživačke aktivnosti u sklopu programa Kopernik niti u programu Genesis, ali postoji potpora iz programa Obzor 2020 za oba programa. Postoji tu jasna poveznica. Surađujemo s kolegama koji se time bave i kao što sam rekao, to je u sklopu iste uprave. E, mi predvodimo što se tiče razvoja usluga, a današnje stanje stvari što se tiče razvoja usluga u sklopu, Kopernika takvo je da imamo sedam projekata i na taj se način razvijaju naši kapaciteti. Mi također planiramo unaprijediti i povećati broj usluga u budućnosti temeljem istraživačkih aktivnosti koje će se nastaviti. Eh, govoreći o sudjelovanju, tu se primjenjuju pravila iz programa Obzor 2020. Sve države članice će sudjelovati u tome i sve države koje imaju poseban sporazum u sklopu Obzora 2020. Istodobno, što se tiče infrastrukturnog aspekta, mi surađujemo sa Europskom svemirskom agencijom, to će se nastaviti i u budućnosti. Do sada se radilo o projektiranju sentinela. E, udio je bio negdje jedna četvrtina od strane Europske komisije, a e, tri četvrtine članic, države članice Europske svemirske agencije. U budućnosti ćemo također provoditi istraživanja E, što se tiče e, satelita za promatranje zemlje u sklopu Europske svemirske agencije, odnosno e, država koje su članice u toj agenciji i tu ćemo razmotriti mogućnost financijskog doprinosa razvoju ovih programa. Ovime bih sada zaključila ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujem našim gostima na vrlo zanimljivim i sveobuhvatnim izlaganjima. E, željela bih podsjetiti sve članove da ćemo nastaviti sastanak popodne e, te ćemo dobiti dalje informacije o misijama Europske unije. Imat ćemo zanimljive paneliste koji će biti naši gosti. Znam e, da danas ima puno sastanaka odbora na programu, ali nadam se da ćemo imati priliku razgovarati i o ovoj temi. E, poštovana gospodo, zahvaljujem na tome što ste došli na ovaj sastanak.